So. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobro jutro, dame i gospodo. Nemamo nikakvih daljnjih primjedbi o izvješćima o Kosovu i Srbiji. O, imamo li primjedbi? Ima li nekoga protiv dnevnog reda? Imamo li daljnjih prijedloga? To nije slučaj. Priopćenja nemam i time dolazimo na točku tri dnevnog reda, izvješće o Srbiji. Želi li izvjestitelj još nešto reći? Dolazimo do glasanja. Kompromisni amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 protiv, suzdržani, odbija se. Za, protiv, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58 za protiv e, suzdržani odbija se kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se amandman 65 za protiv e, usvaja se kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se amandman 74 drugi dio za protiv suzdržani, provjera. Sedamdeset četiri drugi dio. Zatvaram glasanje. ćemo provjeriti još jednom. Mm, imamo neke tu elektroničke poteškoće. 74 elektroničko glasanje provjera. Otvaram glasanje. Dvadeset sedam za, dvadeset devet protiv. 71 za, protiv suzdrži usvaja se kompromis 8 za, protiv suzdrži usvaja se 86 za, protiv suzdržan usvaja se 87 za, protiv suzdržani Kovačev imate sreće, 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devedeset za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sto jedan za, protiv suzdržani odbija se kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se amandman 113 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se 132 za protiv provjera Zatvaram glasanje. Odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto trideset sedam 136 e, za protiv suzdržani odbija se e, kompromis 12 za protiv suzdržani odbija se usvaja se kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se e, amandman 178 181 za, protiv, suzdržani. Izgleda da se usvaja, moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. dva glasa za, 24 protiv, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 32 za, 24 protiv. Usvaja se 109 e, za, protiv, suzdržani. Usvaja se 5 za, protiv, suzdržani. Odbija se 6 za, protiv, suzdržani. Odbija se kompromis 1 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 11 za, protiv suzdržani usvaja se 12 za protiv suzdržani usvaja se jedan za protiv suzdržani odbija se dva za protiv suzdržani usvaja se tri za protiv suzdržani usvaja se četiri e, pada. Tko je za cijelo umjetničko dijelo? Zatvaram glasanje. Usvješće se usvaja sa 50 glasova za, dva glasa protiv. Čestitam izvjestitelju. Sada dolazimo do izvješća za Kosovo. Pozdravljam člana, članove odbora za europsku integraciju e, Narodne skupštine skupštine, predsjednik skupštine Oltešta Tiga je vodi izaslanstvo. vodite pregovore sa raznim institucijama Europske unije i drago mi je što imate ovdje priliku da sudjelujete e, u, pri glasanju o ovom važnom izvješću. Do, gospođo Lunaček, imate li primjedbi? Nemamo. Kompromis jedan za, protiv usvaja se. Dolazimo do amandmana 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo sada e, oprostite, 79, 79, amandman 79, glasanje. I to za drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjera. Zatvaram glasanje. 20 e, protiv 34 odbija se. Kompromis 4. E, oprostite, 72 poš. E, tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvaja se molim da sudjelujete i to živahno. Dolazimo sada do 89 dio, prvi dio za protiv suzdržani odbija se provjera Zatvaram glasanje. Za 34, protiv 20. Usvaja se. Sad dolazimo do 94. 94 tko je za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za, protiv suzdržani usvaja se. Provjera. Amandman 116 za, protiv suzdržani usvaja 118 za, protiv suzdržani usvaja se 120 za, protiv. Provjera. Proste. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 za, protiv suzdržani usvaja se 128 za protiv suzdržani odbija se 129 za protiv suzdržani odbija se 130 za protiv 130 za protiv suzdržani usvaja se 131 za protiv, suzdržani, usvojen 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. O, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se. 167 e, e, za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se. 162 e, za protiv suzdržani usvaja se. amandman 12 za protiv E, usvaja se kompromis 13 za protiv suzrani usvaja kompromis 14 gospođa Lunaček hvala predsjedniče da informiram kolege u kompromisu 14 imamo ponavljanje stavka e, iz, brisat ćemo ponavljanje Je li to u redu? Imamo li glasova protiv? Nije, to nije slučaj. Evo, e, glasamo. Tko je za kompromis 14? Protiv? E, usvaja se. Sto dvadeset dva, drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjera. Zatvoram glasanje. Odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 123. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 169 196 za protiv suzdržani usvaja 198 za protiv odbija se 199 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 19 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 213, 214 za, protiv, suzdržani, odbija se. 215 za, protiv, suzdržani, odbija se. 216 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani usvaja se kompromis 18 za protiv suzdržani oprostite kompromis 17 za protiv suzdržani usvaja kompromis 18 za protiv suzdržani usvaja se sada dođemo 131 e, za protiv suzdržani odbija se 232 za, protiv, suzdržana, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se 28 za protiv 20 za protiv suzdržani odbija se 21 za protiv suzdržani odbija se 22 za protiv suzdržani odbija se 23 24 za protiv suzdržani odbija se. 25 za, protiv, suzdržani odbija se. 26 za, protiv, 26 za, za, tko je za 26, protiv, liberali su dva puta glasali i za i protiv. I Glasamo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Ne znam kamo su sada otišli liberalni glasovi. 27 za. za, za 27 za, protiv, suzdržani odbija se 28 za, protiv suzdržani odbija se 29 za, protiv suzdržani odbija se 30 za, protiv suzdržani usvaja se 31 za, protiv suzdržani usvaja se 32 za, protiv suzdržani usvaja se 2 za, protiv suzdržani usvaja se 3 za, protiv, suzdržani, Odvija se. 4, 5, 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, Usvaje se. 8 za, protiv, suzdržani, Odvija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se 10 12 za protiv suzdržani usvaja se 11 za protiv suzdržani usvaja se dolazimo do 1 za protiv suzdržani usvaja se Otvaram glasanje provjera. Naravno, e, moje simpatije za gospodina Mona su mi zamračile pogled. Zatvaram glasanje. 16 prema 38 odbijeno. Zaključno glasanje elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tri sedam za, dvanaest protiv, devet suzdržani. Izvješće se usvaja. Čestitam i izvjestiteljici. Ovo je dobar znak da smo e, oba izvješća e, usvojili na istom sjednici jer je to signal za obje strane da trebamo pozitivno ozračje u ovoj situaciji. Eh, gospođa Lunaček. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni i svima koji su sada glasovali za dobro izvješće i mislim da je izuzetno važno za Kosovo, a isto tako želim čestitati Davidu McAllisteru na izvješću o Srbiji, zato što oba ta izvješća će tim zemljama pomoći da nastave na svom putu. Želim ponoviti i ono što je predsjedatelj Brok rekao na početku glasovanja. Drago mi je da e, zastupnici svih e, stranaka iz e, odbora za integraciju Kosova i Skupštine Kosova su ovdje i da možemo susresti ljude i različitih klubova, klubova zastupnika jer izgleda da možemo postići kompromis iako se baš ne slažemo o svemu. Dolazimo do pete točke dnevnog reda. provedba i preispitajivanje strategije EU-a za Srednju Aziju. E, dobar je znak da imamo takovu strategiju. E, izvjestitelj je gospodin Menceres. Gospodin Meserić Rok za podnošenje amandmana 17. studenog 2015. Hvala gospodine predsjedatelju. Dragi kolege, prije svega e, dopustite mi da zahvalim onima koji su mi jako pomogli sa pripremama e, nacrta ovoga izvješća. Možete li molim vas napustiti prostoriju ako nećete slušati? Ako ne biste smetali raspravi. Thank you, Chair. Um, I appreciate Hvala gospodine predsjedatelju. E, naravno cijenim one koji su ovdje i rad onih koji su mi zaista pomogli da izradim nacrt teksta ovoga izvješća. Kao prvo, naši kolege i u tajništvu odbora i naš klub zastupnika. Želim isto tako zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na ovom izvješću. Imali smo jako produktivne sastanke izvjestitelja u Sjeni i nacrt kompromisnog teksta koji predstavljam e, čine e, jedan uravnotežen tekst, ali istovremeno to neće biti tekst koji e, žrtvuje dosljednost u korist ravnoteže. Mislim da je i dosljedan i uravnotežen i želim naglasiti samo dvije stvari za koje vjerujem da su izuzetno važne. Jedna je da iako e, izvorni nacrt izvješća se jako usredotočio na pitanja ljudskih prava, po ovaj tekst kompromisa obuhvaća cijeli spektar onoga što strategija eu za Srednju Aziju i izvješće komisije e, pokriva. Prvenstveno sam zahvalan za one amandmane koji su ušli u kompromis i koji ga čine uravnoteženom procjenom strateških i e, sigurnosnih pitanja u regiji koji su zaista vrlo složeni i koji su jako važni. Ali ponekad e, neke vlade ga koriste samo kako bi e, napadali oporbu. E, međutim, oba su našla svoj put u amandmane i u kompromisni tekst i opet zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni što su bili fleksibilni, odgovorni i vrlo profesionalni e, u prolaženju kroz taj tekst. Želim naglasiti nešto što <laughs> nije potrebno posebno naglašavati u ovom odboru, međutim možda će biti važno na plenarnom zasjedanju, ukoliko dođe do konačnog glasovanja, a nadam se da hoće, da naša e, vanjska politika, uključujući strategije za regije, nije e, kombinacija različitih elemenata među kojima e, ljudska prava, vladavina prava i demokracija su samo jedan dio, nego ljudska prava, demokracija i vladavina prava moraju biti cijelo vrijeme prisutna u našoj vanjskoj politici. Teško mi je kada se sastajem sa predstavnicima raznih vlada u raznim okruženjima, teško mi im je objasniti zašto insistiramo da se držimo protokola protiv e, dječjeg rada ukoliko, e, e, ukoliko trgujemo s nekim narodima koji se ne drže tog protokola. To bi trebale biti smjernice, to znači mainstreaming. I zato mislim da e, s pravom u kompromisnom tekstu e, privlačimo pozornost na činjenicu da naša trgovinska politika mora biti usklađena sa našim politikom e, ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. To su najvažniji elementi ovog kompromisa, ali mislim da i izvjestitelji u sjeni imaju nešto za reći, pa neću previše vam vremena oduzimati s time. Hvala na vašoj fleksibilnosti. Hvala gospodine predsjedatelju. Prvog bih želio čestitati izvjestitelju što je sastavio tako dobar kompromisni tekst. Mnogi amandmani e, su uzeti u obzir sa političkom osjetljivošću koja je potrebna u ovim slučajevima, a isto tako cijenim što je uključio mnoge moje amandmane. Zato vam mu čestitam E, iskreno, ne samo ovako e, zato što sam diplomatski pristojan. Smatram da je važno e, pogledati regiju susjeda naših susjeda i naći jedan konstruktivan način za odnose za e, unije za Srednju Aziju. važan je sadržaj, ali isto tako i ton ovoga izvješća. Smatrao sam da diferencirani i fleksibilan pristup svakoj zemlji je potreban da Europska unija i države članice i e, njihovo vanjsko djelovanje u Središnjoj Aziji moraju biti više koordinirani, koherentni i e, vidljiviji. U ovom e, izvješću sam predložio nekoliko amandmana koji naglašuje e, napredak, iako e, ograničen koji smo postigli u svakoj zemlji. Isto tako mislim da je važno da e, potičemo zemlje u regiji, da ojačaju regionalnu suradnju i razviju veći stupanj međusobne povezanosti. I sad konkretni komentari. Vjerujem da njegovanje gospodarske suradnje može e, poboljšati e, dobro vladanje, mjere protiv korupcije, vladavinu prava. I ja sam e, predložio amandmane 42 i 207 u tom smislu. Iako se slažem da države članice moraju poštovati e, zajedničko e, stajalište e, o izvozu oružja 2008. Ne, ne smijemo kolektivno kriviti sve države članice i sve i sve poduzeća koja se time bave. Ovdje sam predložio Eh, amandmane 13, 189, kompromis 25 i amandman 318, jer ne smijemo govoriti u apsolutnom smislu, nego moramo koristiti riječ sam, neki. Isto tako mislim da e, zamjena Afganistana u sljedećem, e, u sljedećem stavku e, zapravo poriče namjeru tog, tog stavka jer onda u stavku 28 opet spominjemo Afganistan pa bih ja ga želio tamo ostaviti. Gospodine predsjedatelju, to su moje primjedbe koje sam podnio izvjestitelju i želim ponovno zahvaliti izvjestitelju na dobrom poslu i na dobroj suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Sad gospodin Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih također eh, kao izvjestitelju sjeni u ovom eh, izvješću E, želio zahvaliti na poslu koji je obavio naš kolega, gospodin Meseriks, u izradi ovoga izvješća. Naravno, e, isto ide i ostatku kolega i ostatku tima koji su predložili amandmane i pokušali postići kompromis e, vezan za to. Ja mislim da zemlje u Srednjoj Aziji, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan i tako dalje, E, su e, u posljednjih nekoliko godina povećali svoju e, relevantnost u međunarodnim pitanjima jer su jedna regija koja je orijentirana prema izvozu, proizvode energiju i, i prenose dobra između Europe, Srednje Azije, Rusije i Južne Azije. I zato e, postoji siguran interes Europske unije i u strateškom i u gospodarskom smislu, ali mi s našim amandmanima pokušavamo naglasiti nekoliko prioriteta. Kao prvo, prihvaćamo da su napravljeni napreci, međutim isto tako moramo pojasniti da uvijek moramo naglasiti opredjeljenje za e, poštovanje ljudskih prava. Tu se ne smijemo kolebati, isto tako promicanje demokracije, demokratskih reformi i e, transformacije njihovih režima koji su uglavnom e, predsjednički. poštovanje manjina vjerske slobode, e, povećanje e, sudjelovanja civilnog društva, a posebno isto tako borba protiv e, korupcija i koruptivnih praksi koje podrivaju učinkovitost tih država. Nakon što smo to naglasili, jasno je da te zemlje moraju pokazati svoje opredjeljenje za one, e, ona pitanja Europske unije koje su crvene e, linije. Isto kako kao član odbora za e, pravosuđe i unutarnje poslove, isto tako moramo izvući pouka iz, pouke iz terorističkih napada koje je počinio, počinila takozvana islamska država ili ISIS i e, širenje džihadista e, u cijelom svijetu i zato sprječavanje radikalizacije e, u Srednjoj Aziji, sprječavanje trgovine oružjem i borba protiv terorističkih skupina i marginalizacije osoba, posebno sektora društva koji su izvor džihadizma E, treba isto tako e, popisati kao ciljeve koje trebamo promicati u e, širenju dijaloga u ovoj strategiji Europske unije za Srednju Aziju, posebno, posebno jačanje njihove želje za suradnjom kada se radi o zajedničkoj borbi protiv terorističke prijetnje. Na kraju bih samo želio ponovno naglasiti moje, moju zahvalnost i spremnost da e, zajednički e, dođemo do, do jednog zajedničkog sporazuma i zato e, kako bi ovo izvješće svi klubovi zastupnika mogli podržati. Hvala lijepa. Just check share. Uh, we are dealing with the... Da, uh, ovdje se radi i o općem proračunu za 2014. godinu. Hoćemo li se s time baviti? Dakle, o davanju različnice za proračun. Ne, to je sljedeća točka dnevnog reda. Ne još, ok, hvala. Raporteur? Izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedatelju, ja ću biti vrlo kratak. Moram spomenuti da zaista svi amandmani koji su podneseni su vrlo konstruktivni, dobro izrađeni i zato sam bio u stanju uključiti dosta tih amandmana. Zahvaljujem na primjedbama, posebno gospodinu Kukanu. Slažem se općenito e, sa dvije, e, dva pitanja koje je spomenuo. Nisam siguran da ovaj tekst o trgovini oružjem krivi e, sve jednako, kao što on misli, ali možemo o tome još razgovarati. Što se tiče pitanja Afganistana, imam e, prijedlog za izričaj o kojem možemo raspraviti, ali shvaćam njegovu primjedbu i mislim da on ima pravo. Hvala na svim primjedbama i puno vam hvala na svom trudu koji ste uložili i radujem se našem budućem radu. Hvala. We now Uh, we will have the vote about it on the... 23. E, e, veljače ćemo imati glasanje, onda će vjerojatno to ići u zasjedanje u Strasburu u e, travnju. Sad imamo različnicu za opći proračun Europske unije. izvjestitelj upravo kontrolira to pitanje u Bratislavi. Međutim, gospodin Kukan će ga vjerojatno zamijeniti. S obzirom da je on u Bratislavi, ja imam dužnost da ga zamijenim. Dobro, e, to je vaša odgovornost. Hvala gospodine predsjedatelju. Pročitat ću što je rekao e, izvjestitelj gospodin Preda, ja ću to pročitati. E, želim naglasiti nacrt e, mišljenja o različnici za financijsku godinu 2014. odjeljak 3 izvršne agencije. Ima 15 amadmana je predloženo, ja sam rekao je gospodin Preda, predao tri od tih 15 amandmana, dva su vezana za CSDP misiju, uključujući osposobljavanje i e, kao e, zbog e, složenosti financijske uredbe i zbog toga što nema financijskih resursa za neke od tih misija što sprječava te funkcije. Kada se radi o financijskim uredbama, CSDP misije trebaju imati veću fleksibilnost i dovoljno resursa na raspolaganju. E, često brzi e, i dosljedni e, su odgovori potrebni na terenu i to znači da trebamo imati sredstva za to. Isto tako želim pozdraviti dva izvješća. 2015. izvješće Revizorskog suda vezano za EUPOL Afganistan, a drugi o e, e, potpori Europske unije za borbu protiv mučenja i ukidanja smrtne kazne. Mislim da je bitno da e, komisija provede sve preporuke koje je dao sud u ovom izvješću. Što se tiče drugih amandmana koji su predloženi za ovo mišljenje, potpuno se slažem sa amandmanom 5 koji traži ekstra ex ante kontrolu da ona bude bolje provedena od strane komisije kako bi e, se mogle spriječiti neke pogreške prije nego što se prihvate rashodi. Isto tako slažem se da treba više učiniti kako bismo spriječili kašnjenja i operativne e, isplate e, kao što to traži amandman broj 9. Međutim, ne mislim da mišljenje o različnici za 2014. se treba baviti sa e, konkretnim e, slučajevima određenih država i e, da uzima u obzir poštivanje ljudskih prava u, u svijetu. Mislim da imamo dovoljno instrumenata koji nam omogućavaju da se bavimo sa zloporabom ljudskih prava i da ovo mišljenje se treba usredotočiti na upravljanje e, proračunom od strane Europske komisije. U zaključku želio bih naglasiti da s obzirom na ograničeni broj amandmana nema potrebe za sastankom izvjestitelja u Sijeni. Ja ću biti u kontaktu e, u sljedećim danima i tjednima sa raznim izvjestiteljima u Sijeni kako bih e, raspravljao njihove amandmane i kako bi osigurao široki konsensus vezan za ovo mišljenje. Hvala lijepa. Uh, uh, Hvala. U ime gospodina Valčica želim uh, zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću. Članovi kluba socijaldemokrata E, inzistiraju na e, tome koliko su važne, e, koliko je važno ispraviti sve pogreške. Isto tako poziva komisiju da uvede reformu u financijska pravila, uključujući takozvane fast track procedure. Hvala lijepa. is Mrs. Patricia Gospođa Patricia Lonhart. Oprostite, ne mogu pročitati. Dobro jutro i e, želim e, vas zahvaliti interesu AFETA u pogledu razrišnice za e, Europsku službu za vanjsko djelovanje e, i u odnosu na odluku suda želim reći da mi provodimo e, sve što možemo kako bismo zaposlenike obavijestili o odluci suda. Isto tako primili smo na znanje komentare koje ste upravo iznijeli, isto kao i nacrte mišljenja koje je pripremio odbor AFET koji se odnosi na funkcioniranje službe za vanjsko djelovanje. Primili smo na znanje posebice vaše komentare koji se odnose na neravnotežu u profilu e, osoblja SVD-a. što se tiče e, restrukturiranja e, vanjske službe za djelovanje. E, mi smo započeli sa provedbom posebice što se tiče restrukturiranja višeg menadžmenta. Isto tako e, što se tiče ravnoteže između spolova i e, geografske e, ravnoteže u pogledu osoblja, o time ćemo se isto pozabaviti i zasluge su zapravo naš najvažniji kriterij pri odabiru osoblja. Zatim što se tiče administrativnog e, opterećenja za šefove izaslanstava, to je još nešto što je AFET spomenuo. Moram reći da Europska služba za vanjsko djelovanje je e, počela provoditi e, veliko pojednostavljivanje administrativnog funkcioniranja izaslanstava. Preći ćemo na sustav regionalnog objedinjavanja sredstava E, tu trebamo i e, pomoć od država članica, neke su e, već počele sudjelovati u tome. Hvala lijepa. Madame Aliot Marie. Hvala, gospođa Aliot Marie. Hvala u skladu s onim e, što je rečeno, možda ne za različnicu ove godine, nego za različnicu prošle godine, mislim da je važno e, uvesti e, koherentnost između različitih odluka koje se donose na različitim razinama. E, mislim da bi nam e, primjerice e, vanjska predstavnica svake godine mogla predstaviti usporednu tablicu s jedne strane odluka koje su donešene koje predstavljaju potporu nekim državama E, zatim e, sa odlukama o financiranju koje su e, donesene isto tako u smislu recipročnosti koje su mjere poduzete od strane tih zemalja kako bi se kontrolirane migracije. Danas mi smo suočeni sa brojnim problemima koji su povezani s migracijama i s izbjeglacama i rekli smo na mnogim sastancima da uz pomoć koju mi dajemo državama u razvoju oni nama moraju pomoći da uvedemo kontrolu u migracije e, i da nam pomognu sa kontrolama koje mi provodimo e, kad te osobe pristižu u e, uniju. Mislim da bi nam takvo izvješće svake godine visoka, visoka predstavnica mogla predstaviti. možda možete reći gospodinu Predi da trebamo imati vezu između ovakvih e, programa e, i e, rješavanju migratornih problema. Tu trebaju sudjelovati i tamošnje vlade. Mora postojati i spremnost prihvata migranata koji nemaju pravo na azil to se naročito tiče e, sjevernoafričkih e, zemalja. A drugo, možda je moguće na osnovi ove rasprave 16. veljače e, formulirati neki kompromisni amandman kako bismo to uključili još u tekst Druga stvar je e, ono što se tiče e, brzine izvršenja programa. E, veliki je naš nedostatak jeste da predugo trebamo da programe lansiramo, da, on, da se oni počnu provoditi. Birokratski tijek je mnogo prepolagan i ako se novac isplaćuje tek godinu ili dvije naknadno, onda ti e, programi gube na svojoj brzini i nemaju političko djelovanje. Mislim da naravno da je to vrlo teško reći e, odboru za proračunski nadzor, ali mislim da je to vrlo važno pitanje kako bismo e, potakli uspješnost i učinkovitost naših programa. To treba analizirati. Još jedna primjedba. E, primjećujemo da e, u ovim e, izvješćem da naši programi imaju mješovite rezultate. Naravno da sve ne može biti savršeno. Uvijek će biti i krivih odluka i grešaka E, služba za vanjsko djelovanje mora popraviti tu situaciju. Tu imamo mnogo prostora za poboljšanja. Moramo međutim biti ovdje i pošteni. E, mnogi izvjestitelji e, govore o uspjehu koji je e, konstatirao samo jedan član nekog odbora, a to vrlo često ne odgovara stvarnosti. E, u Velikoj Britaniji i e, Njemačkoj je došlo do velikih šteta zbog toga. Ako recimo tu stoji da je projekt potpuno neuspjeo, E, jer e, novac nije izdan za Siriju. Možda je to bilo dobro rješenje od strane e, izaslavstva jer tu nije bilo moguće drugčije odlučiti. Ako je zaključak donesen, a da se nije poznavala situacija na terenu. Ako ste onda ne postignu cilje, onda nije opravdano reći da projekt nije uspjeo. E, jednostavno se ti ciljevi ne mogu postići i treba reći e, mi nećemo dalje razvijati projekte jer, jer ti ciljevi se jednostavno ne mogu postići i e, novac bi bio uludo potrošen i to bi bilo rasipanje novca i to beskorisno. Recimo u ratnim područjima e, da imamo program e, izgradnje ili nešto slično. Trebamo e, evaluirati, ocijeniti projekte ali moramo imati e, na umu da to ne možemo učiniti u zemljama nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. Prema tome tu trebamo biti razumni. Ako imamo programe e, gdje e, gdje sve lebdi u zraku i nije realistično, takove projekte treba zaustaviti Mnoge zemlje će sa sobom donijeti nesigurnosti, to treba e, uzeti u obzir. Naravno da alternativa ne može biti e, da uopće nemamo programa. Moramo naći alternative. Stoga mislim da je smisleno da e, proračunski nadzor mora ocijeniti e, situaciju, ciljevu, ciljeve, korist i rizike s kojima su ti programi povezani u tim zemljama. E, razvojna politika kaže se tu moramo imati 90% sigurnost da e, sve štima. Onda uopće možemo otpisati razvojnu politiku jer takvu situaciju nećemo imati. Ne, mm, naravno da e, moramo uvijek biti pažljivi da kontrola treba postojati e, kako ne bismo doveli u opasnost Europsku uniju. Hvala lijepa. E, primjećujem da da ovo izvješće ovdje nema glasova protiv. Sad dolazimo do debriefinga. E, kratko izvješće iz izaslanstva Otvora Afeka u Tunis 6. i 7. siječnja 2016. Gospodin Kukan ima riječ. Imamo još jedan, e, jednu točku dnevnog reda. Razjetniča za 2014. Opti, proračun EU-a, Europska služba za vanjsko djelovanje. Gospodine predsjedniče, 18 amandmana je podneseno ovom nacrtu mišljenja za razrešnicu za 2014. godinu za Europsku službu za vanjsko djelovanje. E, mislim da je važno da vam ukažem na e, slabosti u upravljanju naknada Eh, obiteljskih naknada. isto tako što se tiče amandmana, moram reći da se u potpunosti slažem sa amandmanom 11. Eh, ako se modificira eh, važića financijska uredba da bi se olakšao rad europskih šefova delegacija, tada e, uprava mora e, o tome voditi računa. Isto tako mislim da je važno da vas podsjetim na usvajanje, na važnost usvajanja smjernica, e, operativnih smjernica kao što stoji u amandmanu 17. mislim da ovdje također nisu potrebni izvjestitelji u, Sijeni, sjeni, ali u nadolazećim danima i tjednima sastaću se sa izvjestiteljima u sjeni da se o tome porazgovaramo. E, prije nego što završim, želim e, ukazati na velik broj radnih mjesta e, na visokoj razini u e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Moram reći da e, SVD trenutno ima e, no, velik broj takozvanih posebnih savjetnika, odnosno visokih savjetnika. Mogu želim Europska služba za vanjsko djelovanje objasniti zašto oni postoje i postoje li, koliko ih je i koji su njihovi zadaci.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 naglašavao velike probleme u trošenju proračuna i sve veću netransparentnost, to je pomanjkanje mogućnosti kontrole. Proračun, proračun e, e, unije se sve više koristi za prebacivanje problema e, u treće zemlje. To se događa na teret suzbijanja siromaštva i ide u, suprotnosti je sa suzbijanjem problema koje dovode do izbjeglištva. E, to ide na teret humanitarne pomoći i e, na teret e, kohezijske politike. Naravno tu imamo zahtjev da se uklone stope grešaka Vidimo da te greške postoje, mm, e, recimo klauzula o potpori i e, posljedice za proračun. Tu e, moj klub smatra da imamo zaista problematičnu situaciju. Mm, mm, I tako, prema tome ja podupirem ovo što se kaže u izvješću. Hvala lijepa. Javlja li se još netko za riječ? Ima li još nešto? Gospodin Kukan ima riječ, izvolite. Hvala lijepa onima koji su sudjelovali u raspravu. Možda bi bilo dobro da nam e, predstavnici Europske službe za vanjsko djelovanje odgovore na pitanja koja sam postavio u uvodnoj izjavi. Da, e, Europska služba za... E, odnosno, ima li tko nešto za reći? Vi želite nešto reći? Da. u ime gospodina Balčetasa. Želim zahvaliti izvjestitelju, e, posebice što je uključio amandmane e, e koji naglašavaju važnost e, boljeg upravljanja europskim e, izaslanstvima, zatim naglašavamo važnost suradnje među državama članicama kako bi se postigli, postigle uštede i isto tako e, traži od komisije da e, nauči e, iz pogrešaka koje su poduzete u vezi sa Eurlexom. Hvala lijepa. point. Sljedeća točka izaslanstvo eh, u eh, Tunise. Evo, eh, ja ću vas izvijestiti o tome ukratko. 6. i 7. siječnja smo bili u Tunisu. Putovanje je bilo vrlo interesantno. Radi se o zemlji koja ima blisku suradnju s Europskom unijom, susreli smo se sa predsjednikom, premijerom, predsjednikom e, parlamenta i mi smo im poslali jasnu poruku da će Europska unija Tunis, e, Tunisu dati potporu u kojoj god je to mjeri moguće. Mi e, moramo pomoći tuneskom eh, parlamentu da eh, u njegovu djelovanju moramo vidjeti eh, kako im možemo pomoći zemlji koja nema toliko parlamentarnog iskustva, kako urediti poslovnik, manjine, većine i tako dalje sve ono što e, spada u jednu demokratsko funkcioniranje parlamenta. Mm. Mm. Ovi projekti koje imamo e, e, to će se proširiti i na Maroko za Maroko je nadležan gospodin Panceri, e, radimo to i u Ukrajini nadležan je gospodin Plenković. E, imamo i pilot e, projekte kako možemo s parlamentarne strane pomoći razvoju parlamentarizma. Mm. Mm. Jer moramo pomoći pri stabilizaciji tih zemalja Naravno, osnovga svega su pošteni e, i otvoreni izbori. Tako da do, e, može doći do takozvane transition of power. Mm. E, I nadamo se da stranka koju mi podupiramo neće izgubiti kod sljedećih izbora. Moramo, dakle, vidimo da u toj zemlji E, je pitanje unutarnje sigurnosti koje je usko povezano sa ekonomskom situacijom. Što je lošija ekonomska i socijalna situacija, to su mladi ljudi osjetljivi za radikalne ideje i prijemljivi za radikalne ideje. Naravno, taj a što je više terorizma, to će tež, teži biti ekonomski oporavak. E, islam, islamistički napadi na turiste imaju cilj i u Tunisu da e, unište turističku industriju koja je osnova e, gospodarstva Tunisa. Oni žele imati siromaštvo i kroz siromaštvo dobiti veću potporu među stanovništvom Vlada u Tunisu je potpuno svjesna toga, e, te povezanosti. I stoga smo preporučili e, e, da se vrlo brzo provede petogodišnji program kako bi stanovništvo vidjelo da postoje putovi za bolji život. Vidjeli smo ove demonstracije koji su povezane sa slabim ekonomskim razvojem, sa nezaposlenošću i tome slično. Stoga je e, vrlo dobro da se e, time bavimo, da pomognemo socijalni oporavak zemlje kroz ekonomski oporavak. Europska unija e, može tu vrlo brzo pomoći ono što sam prije e, govorio o brzini provedbe programa, to je ovdje važno. E, ako kasnimo tri godine s provedbom, možemo taj program i zaboraviti. Treba vršiti pritisak da ova pomoć stigne gdje je potrebna. Ekonomska pomoć za ove zemlje jeste borba protiv terorizma. To je instrument u borbi za protiv terorizma i to je i borba protiv migracija. Mi smo o tome već raspravljali. Zemlje, e, te su zemlje spremne da sudjeluju u ovoj e, u rješavanju e, migrantske krize. Mislim da je to jedna od važnih točaka o kojoj trebamo diskutirati u, ovo, u ovom kontekstu. E, događaj u Kölnu e, krajem godine gdje e, su žrtve bile tolike žene. To kvari sliku o migrantima. Međutim, mora se reći da je to bila jedna šačica mladih ljudi iz Tunisa, Alžira i Maroka koji zapravo nemaju, e, nisu trebali ni dobiti pristup u Europsku uniju. Ovakve e, veze, ako se to pomiješa e, te slike u našem vlastitom stanovništvu, onda to dovodi do katastrofalnih posljedica. I u tom kontekstu moramo imati bolju suradnju Razvoj u Libiji ima katastrofalne posljedice za Tunis. E, u zapadnom dijelu Tunisa ISIS postaje sve jači e, i to e, vrši pritisak na Tunis i mnogi kažu to smo i tamo opet rekli to, sam vidio tijekom ovog putovanja Cilj Isisa je destabilizirati Tunis i onda kroz e, jug, preko juga Tunisa prodreti do e, naftnih izvora u Alžiru. Što više e, gube u Iraku, to više idu kroz druge kanale. E, tu postoji uska suradnja u, sa zemljama u e, e, zoni Sahela. Uh, ISIS daje mladim ljudima 200 eura i onda ih vrbuje kao borce u, za Libiju. I tu imaju veliki uspjeh. Ako ti mladi ljudi nemaju prihoda u e, svojim zemljama, onda rado prihvaćaju taj novac, a to je velik novac u tim zemljama. I njih onda isi se regrutira za svoje e, borce. Napast je vrlo velika. Tu moramo vidjeti e, cijeli kontekst iz, sa ekonomskog i sigurnosnog stanovišta jer e, e, to je usko povezano sa stabilnošću ovih zemalja. Stoga trebamo brzo djelovanje. Tunis je e, gotovo jedina zemlja koja ima stvarnu šansu za razvoj. Ja sam točno analizirao petogodišnji plan Tunisa. Za, Tunis je jedina zemlja u kojima su se strane složila, složile o mirnom putu prema razvoju. E, e, u Tunisu imamo ekonomsku srednju klasu i to je vrlo dobro. Tunis e, je radi mnogo sa naravno sa turizmom sedam ali e, tu imamo i druge e, ekonomske grane koje su usko povezane s turizmom i koje rade proizvode za turizam. E, prema tome, neki od ovih poduzetnika su, imaju francusko obrazovanje i to također utječe na način mišljenja tamo. Tu su umjereni islamisti Mm, i oni su našli zajednički jezik u vladi. E, mi smo se sastali sa predstavnicima četiri, četiri stranaka u parlamentu i e, imali smo e, Imali smo e, sindikate, poslodavce, e, organizacije za ljudska prava i pankarijos. E, stabilnost zemlje je rezultat rada civilnog društva, što je fenomenalno. Nas, mislim da to moramo poduprijeti. Tu vidimo da, da se te dvije skupine međusobno bore E, zbog plaća. Naravno, sukob između poslodavaca i e, posloprimeca i sindikata. Međutim, do sada je to, to teklo e, mirno. Mislim da je to dobar primjer. Ako Tunis propadne, onda imamo male šanse da bi se igdje drugdje situacija mogla poboljšati Prema tome Tunis mora poslužiti kao model e, e, za dobar ekonomski i socijalni razvoj, za stabilnost zemlje, e, što je naravno u našem vlastitom interesu. Kako ne bismo imali dalje i još više ratnih zona u okolo Europe. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da vaša analiza situacije u Tunisu je zaista vrlo dobra i zaista pogađa u pravo mjesto potpuno je u skladu s analizom koji su e, izradili mnogi od mojih tuniskih prijatelja. Samo jedan mali detalj u odnosu na ono što ste rekli. Mislim da je povećana, e, povećan utjecaj e, civilnog društva zbog aktivnosti žena. mislim da žene u Tunisu su odigrale u, u nekoliko navrata dosta bitnu ulogu. Isto tako, ako govorimo o gospodarskom i socijalnom razvoju, moram reći nešto osobno. Nakon revolucije u Tunisu vijeće je odlučilo, a ja sam tamo bila kao ministrica vanjskih poslova i to predložila, da e, trebamo dati gospodarsku pomoć Tunisu, posebno središnjem Tunusu kako bi pomogli razvoj njihove infrastrukture i njihove mogućnosti e, trgovine. Kao što znam, do sada to nikada nije e, provedeno, e, već pet godina i to je e, mnogo od onoga što podržava ono što ste rekli, a u odnosu između Europskog parlamenta i parlamenta Tunisa mislim da možemo uspostaviti jedan odbor ili zajedničku radnu skupinu koja će nam omogućiti da točno uspostavimo jedan nastavak stvarne provedbe pomoći, uključujući financijsku pomoć Europske komisije i Europe. To će pojačati imidž e, parlamentaraca na obje strane. To će biti brzo i učinkovito i dati će nam određenu vezu između odluka koje se donose ovdje i e, stvarnog rada na terenu. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Prvo što se tiče migracijske krize, pročitao sam danas da će e, e, Švedska e, deportirati 80 tisuća nezakonitih migranata i želio bih vašem kancelaru prenijeti poruka da se nadam da će i Njemačka poduzeti stroge mjere kako bi kontrolirala problem migracija. Jer ako počne vraćati ljude koji su nezakonito u vašoj zemlji, E, oni koji su e, počinili ona dijela u e, Kölnu, oni nisu onda tražitelji azila, nego nezakoniti migranti. U mojoj zemlji će biti nemoguće da moja zemlja dobije Brexit kampanju, jer e, nije, Schengen nije uspio obraniti vanjske granice i vaš kancelar je, kancelarka je pozvala e, isto tako tisuće ljudi iz e, Bliskog istoka da dođe a ukip i onima koji žele napustiti Europsku uniju je dala argumente da napuste Europsku uniju i zato E, sada imamo većinu skotovo za Brexit, a to bi bilo katastrofalno za Veliku Britaniju ako moramo napustiti Europsku uniju zbog migracijske krize koja se dogodila, a ima vrlo malo veze s našim odnosima s Briselom. Što se tiče situacije sa ISISom, ja vjerujem da su oni sada konačno počeli gubiti teritorij zbog sve veće zračne ofanzive SAD-a i nekih europskih zemalja i e, Rusa koji napadaju e, snage koje su protiv Asada. Međutim, snažno vjerujem da ćemo zaista imati problem u Sjevernoj Africi, u Libiji i, e, u Tunisu, jer se bojim da oni planiraju, da se ISIS planira ponovno regrupirati u Tunisu ili Libiji. To bi mogao biti njihov plan B pa britanski tisak govori da bi e, e, mogla biti i ofanziva e, u Libiji kako bi se to spriječilo. Isto tako i padanje cijena cijena nafte smanjilo je plaće za 50% u Libiji i to je smanjilo mogućnost mojih kurdskih e, e, prijatelja da e, plate plaće boraca u sjevernom Iraku. Dobio sam iz kurdske vlade obavijest da je nafta pala ispod 30 dolara i da Europa i Amerika moraju na neki način nadoknaditi e, taj nedostatak zato što neki od e, vojnika nisu uopće plaćeni i sada moraju ići kući i istovremeno raditi i to će naravno pokazati veliku slabost. E, u tom smislu bi onda isti se mogao opet proširiti i preuzeti teritorij na sjeveru i ako biste mogli o tome razgovarati sa onima koji izrađuju politike e, sigurnosti u državama članicama. E, planiramo jedan sastanak prijatelja Kurdistana sljedećeg tjedna u Strasburu kako bismo mogli e, svako od nas u našim državama članicama apelirati sa našim ministrima obrane da vidimo što možemo i bilateralno učiniti na toj razini. Međutim, ako kurdske snage izgube moral za borbu jer ne mogu dobiti plaću, to će biti jedan poklon za ISIS. Francis. Hvala lijepa. Na čak sam pomislio da raspravljamo o Tunisu, ali izgleda da sam imao krivo. Ja bih rekao nešto e, grubo o jednoj točci. E, Velika Britanija nije Schengen, e, ne sudjeluje u europskoj politici azila, a drugima predbacuje da a, e, budući da Velika Britanija nije pomagala u ovim problemima, da je to sada razlog da napusti e, e, Evropsku uniju. Velika Britanija je pozvana da pomaže u rješavanju ovih izbjegličkih problema, ali ne da kritizira druge mi smo u teškoj situaciji. Preko 20 Gorska unija e, nije mogla razvijati potrebne instrumente. Pred 20 godina je već bilo sve ispregovarano u e, Amsterdamskom e, sporazumu E, međutim je odbijena e, evropska e, politika na području azila i migranata. Dakle, Evropska komisija je pred 12 godina predložila da zemlje Zapadnog Balkana dodjeli e, naziv sigurnih e, zemljama zapadnog e, Balkana sigurnim zemljama. Međutim, to je odvijeno. I kao predsjednik EPP-a sam 28. studenog 2002. predložio da imamo E, imamo evropske e, granične e, stražare, evropsku graničnu stražu, jer u Schengenu to ne možemo organizirati. Administrativno to slabe zemlje kao što je Grčka ne mogu jednostavno savladati mm, Mi sad mi, e, sada vidimo u Njemačkoj da e, Grci to jednostavno ne mogu obaviti, možda i ne žele napraviti. Evo i tako imamo ovu e, izjava da je kancelarka Merkel pozvala stotine tisuća migranata, to je krivo. To je jednostavno krivo. To samo e, e, dovodi do nepovjerenja. U petak navečer u Mađarskoj je deset tisuća ljudi smo u Mađarskoj vidjeli po kiši i, u kiši i blatu. E, to je bilo u Mađarskoj. I rečeno da, da samo tim ljudima treba dati smještaj. Dakle, e, ponavljanje ovih izjava o tom pozivanju e, samo jača nepovjerenje. Dobro je da imamo šefove vlada koje još imaju trag e, ljudskosti i ne ostavljaju na cjedilu žene i djecu i da imamo šefove vlade e, koji, se, koji znaju da postoji Ženevska konvencija i da imamo evropska pravila koja, kojih se moramo držati. Netko ko je ratni izbjeglica, e, koji se boji za svoj život zbog e, vjere, zbog političkih stanovišta i tako dalje, mora biti prihvaćen, mora dobiti azil. Ali to znači da oni koji ne spadaju u Europu, koji nemaju pravo na azil, budu vraćeni. E, to se ne događa s posljedicom da, na primjer, e, moramo vidjeti da li to e, štima sa Grčkom ako to ne bude slučaj. A da, jučer na večer smo dobili već prvu naznaku toga da ćemo šengensku granicu morati napraviti u jednoj zemlji koja nije e, članica Europske unije. E, jer ako vratimo sve te izbjeglice, e, a onda ti ljudi, Švedska ih vraća, Njemačka, Danska, Austrija i tako dalje, svi se ti ljudi vraćaju onda će to stvarati probleme za Hrvatsku i Sloveniju a onda zemlje koje e, su također tu u susjedstvu i koje su izložene valovima izbjeglica, svi će se ti problemi e, nagomilati na Zapadnom Balkanu i to je onda tempirana bomba. E, drago mi je da imamo, Njemačka ima šeficu vladi samo na Njemačku već i na Europu Eh, od eh, sa eh, samita na, i Sofije do sada imamo stalno zaključke, ali nemamo provedbe tih zaključka, zaključa. Slažem se da Njemačka mora vratiti više izbjeglica. Iz Alžira, Maroka ljudi mogu letiti u Istanbul za 40 eura i ići dalje. E, e, e, sa Turskom i u Grčkoj moramo stvoriti mogućnosti za rješavanje tog problema da se ti izbjeglice vraćaju. Molio bih vas za da malo konkretnije o tome razmislite, da razmislite što to konkretno znači. Ne možemo imati situaciju da e, e stalno gledamo u, u unatrag i da onda u lipnju vidimo opet mrtvu djecu na plažama. E, ljudi koji bježe od rata na brotovima i tako dalje E, prolaze kroz strašne, e, strašna stradanja. E, to će se ponavljati. Na sredozemlju moramo uposliti Frontex za spašavanje ljudi. Jer je ljudski život vrijedniji od svega. On mora biti prioritet. To je od odlučne važnosti u razgovorima sa Turskom ili u Libanonu gdje imate dva milijuna izbjeglica. Dvadeset tisuća stručnjaka iz tih kampova će doći u Europu, recimo to se e, smatra nekim velikim rezultatom moramo E, i pomoći i Libiji. E, o tom se e, pregovara je trebamo tu mandat libijske vlade koja ne postoji koja mora omogućiti mi, našim misijama pristup zemlji. Moramo također raditi protiv krijumčara. A jer Frontex mora samo spašavati ljude, ne može ih vraćati. Stoga je to tako kritično. Molim da se to u našim e, e, diskusijama ne marginalizira i stalno ne spominje Merkelicu koja poziva, stotine e, tisuća izbjegle, izbjeglica. To je samo alibi za ne, neaktivnost. Sve se prebacuje na njemačku kancelarku, sve nam je to ona pripremila. Gospodin Magno ima sada riječ. Ja ću se vratiti za nekoliko minuta. Oui, merci euh, cette... Hvala vam eh, predsjedniče na ovom lijepom izlaganju. Skupa s vama sam sudjelovao u izaslanstvu koje je 6. i 7. Eh, siječnja posjetilo Tunis. I kao što je predsjednik sad opet rekao, radi se o globalnom problemu. Ali Tunis, eh, kao što nam je to rečeno e, na sastancima koje smo tamo održali je na prvoj liniji fronte. A ta e, a blizina Libije e, koje smješta ovu zemlju u samo srce bliskoistočne i sjevernoafričke problematike. I ako mi ne pružimo potporu toj zemlji, mi ćemo biti prve žrtve eventualnog pada ili velikih poteškoća s kojima bi se mogla susresti država Tunis. Naše izaslanstvo je došlo u ključnom trenutku u Tunis, zato što europsko tuniski izazovi nikad nisu bili toliko zajednički, e, zato što izazovi s kojima se suočava ova zemlja na prvoj liniji, kao što sam već rekao, povezana je ne samo sa terorističkom prijetnjom, nego ta zemlja proživljava i e, gospodarske, financijske poteškoće bez e, presedana. Mi smo se susreli sa e, premijerom, sa predsjednikom, sa predstavnikom e, e, Narodne skupštine, isto tako susreli smo se sa ministrom za rad razvoj i izgradnju. Isto tako susreli smo se s ministrom za obranu, a i sa članovima odbora za vanjske poslove e, Tuniškog parlamenta. Oni svi e, se slažu s time da je situacija krajnje ozbiljna i da je potpora Europske unije nužna. Kao što sam rekao, postoje veliki gospodarski problemi. 25% eh, je eh, stopa eh, za koju se smanjio, za koju su se smanjili turistički dolasci u ovoj godini. A turizam, moram podsjetiti, predstavlja 7% bruto nacionalnog proizvoda u Tunisu ovog tjedna mislim da je e, jedna vrlo važna odluka donesena u Europskom parlamentu. Odobrili smo izuzeće e, od carinskih pristojbi za e, maslinovo ulje iz Tunisa. Donošenje te odluke, međutim, nije bilo jednostavno, zato što kao što nas je predsjednik podsjetio, određeni broj zastupnika ovog doma ne žele uspostaviti politiku solidarnosti u odnosu na Tunis. Ja vjerujem, a to sam već govorio i sad ću to ponoviti, taj takav stav europskih parlamentaraca je poguban ne samo za Tunis, nego i za nas same. U tom svijetlu treba pozdraviti ovu odluku koju je Europski parlament eh, donio većinom glasova svojih zastupnika. Znači radi se o izuzeću od eh, carinskih pristojbi za e, ulje iz Tunisa. Zatim, što se tiče terorizma, Daesh neprekidno napreduje na jugu Tunisa. Odnosno na, na jugu uh, uh, Libije. Znamo da je parlament iz Tobruka prošlog tjedna glasovao protiv um, uh, protiv vlade jedinstva. Znamo da ove dvije zemlje imaju 500 km zajedničke e, granice, ta granica je e, porozna, više od milijun libijskih e, izbjeglica ušlo je u Tunis i na taj način je destabiliziralo tunisko gospodarstvo. Isto tako, brojni tuni, tunižani e, prelaze granicu kako bi se priključili e, terorističkim skupinama u Libiji. Isto tako još želim naglasiti da je politička situacija vrlo napeta e, unutar same većinske stranke koja je pobjedila na prethodnim parlamentarnim izborima. Mm, postoje neke naznake da bi se ta stranka mogla podijeliti na dvije struje. A ova politička kriza dolazi u vrlo lošem trenutku, e, dolazi u trenutku u kojem postoji velika socijalna kriza e, koja je povezana sa pomanjkanjem e, povjerenja između izvršne vlasti, odnosno izvršne e, političke vlasti i e, naroda Tunisa koji je e, značajno izgubio u pogledu svoje kupovne moći. Radi se o situaciji koja u Tunisu podsjeća na tempiranu bombu. Radi se o terorističkoj prijetnji, o e, strašnoj gospodarskoj situaciji, o političkoj krizi i velikoj socijalnoj krizi. Mislim da je naša zadaća da osnažimo političko partnerstvo s tom zemljom, ali i gospodarsko partnerstvo sa Tunisom mi kao Europska unija. Uh, thank you very Hvala gospodine Parnio. Sljedeći govornik uh, je gospodin Gostaldo. Gostaldo, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsjedniče. Stvarno mi je drago vidjeti vas u ovom uh, položaju. Imali smo, ja sam sa svojim kolegama imao zadovoljstvo biti u Tunisu na ovoj misiji i svi smo se složili sa činjenicom da je jako teška situacija s kojom se suočavamo. Jako je teška jer kao što je Napoleon rekao, e, lako ćemo dobiti teren, ali ne možemo nadoknaditi vrijeme. Vrijeme je najveći kapital kojeg sada imamo. Ako Tunis se sruši, posljedice koje ćemo mi platiti za cijeli Magreb ali i za Bliski istok je, su, te posljedice će biti mnogo šire nego što možemo zamisliti. Problem je da bismo stabilizirali dali konkretan odgovor na ono što e, stanovništvo želi u ovom e, trenutku, moramo e, srušiti ekonomsku i socijalnu krizu i odgovoriti onim milijunima mladih koji za sada nemaju perspektive da nađu posao. To se dramatično vidjelo i posljednjih dana u protestima i prosvjedima koje smo vidjeli na ulicama i premijeru smo rekli kada smo se s njime susreli zajedno sa kolegom Prnjom koji je ovdje, ali i s ostalim kolegama koji su bili u misiji, da osim rizika radikalizacije postoje isto tako rizik da osjećaju e, iznevjerenu revoluciju. Mnogi mladi koji su sudjelovali u revoluciji e, misle da ova e, današnja demokratska vlada isto tako ne može dati odgovore koji su djelotvorni i učinkoviti zato što je lako e, uskladiti očekivanja e, revolucije s jednom e, novom demokracijom a vidjeli smo koliko je u ovom trenutku važna naša potpora i što se tiče znanja jer oni nemaju instrumente kako bi Tunijski parlament funkcionirao kao što bi trebao. Oni nemaju dobru upravu i e, djelotvornu upravu koja bi mogla koristiti e, i integrirati financijska sredstva koja su im dana. Mi moramo raditi s njima, moramo ih na neki način pritisnuti da reformiraju e, upravu i da doprinose kako bi konačno imali parlamentarne strukture koje funkcioniraju i koje imaju klubove zastupnika koji mogu e, se suočiti sa izazovima, ali isto tako moramo im dati perspektivu, a to je nešto što ću pokušati u, u e, političkom izvješću zajedno sa izvjestiteljima u Sijeni unijeti. I zahvaljujući našoj potpori Naravno, mi nemamo mogućnost da e, čekamo dvije, tri godine da e, te, ta financijska sredstva e, pokrenemo, nego moramo ojačati sve sektore gospodarstva i omogućiti im da budu konkurentni kako bi mogli i upravljati našim ulaskom u naše tržište jednog dana jer jedna velika zabrinutost stanovništva i je javno mnjenje a i civilno društvo koje je bilo u srcu revolucije vide e, tunisko e, gospodarstvo e, kao nešto što se ne može konkurirati našem gospodarstvu i oni se boje da će izgubiti radna mjesta. To je scenarij koji nije siguran, ali nije ni isključen. Posao koji imamo pred nama je jako velik, suradnja mora biti i e, gospodarska i ekonomska, ali mora biti i politička, kulturna, ona mora biti na 360 stupnjeva, jer Tunis zbog napora koji je učinio do sada ne može biti strateški partner za nas sada jer ako uzmemo u obzir e, promjenu režima e, gdje bi se opet mogao vratiti jedan snažan čovjek kao Ali ili bi mogla zemlja pasti u kaos i to bi moglo zbog poroznosti e, granica i teškoća s kojima se suočava Libije mogli bi ući i neki teroristički elementi s te strane. Kao što su nas kolege prije e, spomenuli, govorimo o četiri ili 5 tisuća stranih boraca su e, tuniskog podrijekla koje su u terorističkim formacijama Daesha, Isisa. Mnogi od njih e, imaju dosta visoko, e, oni, neki od njih su dosta visoko obrazovani pa ih daješ upravo traži kako bi poboljšao svoje formacije i svoju administraciju međutim za sada nema posla i ako e, djelotvorno ne odgovorimo e, to se može dogoditi i ako ne rezoniramo e, u vezi sa jednim fondom za obnovu kako bi isto tako moramo vidjeti da se djelotavno iskoriste ta sredstva onda riskiramo E, vrlo mnogo i ako taj eksperiment ne uspije otvorit ćemo vrata onima e, koji kažu da demokracija i islam e, nisu kompatibilni. Nadamo se da će svi klubovi zastupnika dati doprinos u ovom izvješću o Tunisu jer moramo imati dobru, dobru političku E, potporu. Ako igramo samo na e, tržišnu, na, tržišni, e, tržišno područje, onda naše djelovanje i naše intervencije će biti ograničene i neučinkovite se suočiti sa zahtjevima na terenu. Tack. Jag skulle vilja reagera Hvala. Ja bih željela reagirati na ono što je rekao kolega Tanok. Što se tiče Švedske, ja sam Šveđanka i istina je da je Švedska bila vrlo velikodušna što se tiče migracijske politike, a sada je postala više restriktivna. Razlog tomu je da E, nije toliko država pokazalo e, traženu solidarnost i pokušali olakšati humanitarnu krizu koja se događa u našem susjedstvu i na našem kontinentu. E, švedski ministar unutarnjih poslova rekao je da bi se eventualno mogle otvoriti mogućnosti ili razmotriti mogućnosti da 80 tisuća osoba bi eventualno mogle biti odbijene ako njihov zahtjev za azil ne bude e, prihvaćen. Ta, ta novost još nije potvrđena, ali prema izračunima mogli bismo imati tako veliki broj ljudi. E, to su za sada samo e, usmene glasine. Dakle, 45, 85% dakle E, osoba koje su odbijeni biti će osoba koje su odbijene. Za nas je bitno da to pitanje bude e, raspravljeno na vijeću ministara. i e, seksualno uznemiravanje što se tiče žena je nešto o čemu se raspravljalo. Dakle, to e, seksualno uznemiravanje sa elementima ksenofobije je e, kazneno djelo i mislim da bi to isto trebalo raspraviti na vijeću ministara. Dakle, trebalo bi govoriti o sigurnosti žena migranata, migrantica u Europi. To za sada je situacija jako loša. E, ja se zaista zahvaljujem na, na vašoj izjavi, gospodine Brok. E, zaista ste obuhvatili sve aspekte o kojima smo danas govorili. A što se tiče onoga što je učinila Angela Merkel, ona je pokazala leadership, vodstvo. A to je nedostajalo u mnogim državama članicama i mislim da projekt se upravo temelji na tome na jednom djelovanju koje je inspirirano solidarnošću e, u suočavanju s krizom. E, kolege iz drugih država članica su razočarali gospođu Merkel. Ona je pokazala usmjerenje svojom politikom za cijeli, e, na za cijeli kontinent inspiriran solidarnošću i stavila je na prvo mjesto e, hitne slučajeve tih, tih osoba i zato želim aplaudirati Angeli Merkel i sramota za sve ostale koji nisu pomogli na taj način. Samo sam želio odgovoriti na vaš komentar vezan za stajalište Velike Britanije, jer ne znate argumentaciju e, onoga što se događa na kontinentu i zašto je to za nas problem što se tiče politike azila i migracija. Da, istina je, mi nismo dio toga, niti šengenskog područja. Međutim, ono što govore pobornici skeptika u Europskoj uniji jest e, politika njemačke vlade. Njemački kolege s kojima sam razgovarao u mom klubu zastupnika imaju drugačiju, e, drugačije e, tumačenje nego vaša kancelarka što se tiče politike. Dakle, ljudi koji žele napustiti Europsku uniju kažu da vaša vlada i ostale vlade e, će dati e, putovnice Europske unije mnogim e, izbjeglicama i azilantima i ako dobe državljanstvo Europske unije, onda će imati pravo i doći u, Evropsku, u Veliku Britaniju, a mnogi od njih govore i engleski jezik. Dakle, to je problem. Nije stvar samo u Njemačkoj, nego da sloboda kretanja građana Europske unije ulazi u taj izračun. Ako imate dva milijuna ljudi koji će sljedeću godinu stići u Njemačku, i ako svi dobe njemačke putovnice, u sljedećih pet godina mnogi od njih mogu doći u Veliku Britaniju. E, to su argumenti gospodina Faraža i drugih. Dakle, oni žele ići u Austriju, Njemačku i Švedsku, a postoji možda neki razlog zašto ne daju zahtjev, ne predaju zahtjev da idu u Veliku Britaniju. Morate razmisliti malo o tom. I druga točka je, druga pitanje je da Njemačka nema tradiciju da vrlo brzo izdaje putovnica drugim državljanima. E, uglavnom nas optužuju da vrlo teško dajemo njemačko državljanstvo. I zato koristiti kao službeni argument da Njemačka sada koristi veličinu engleskog jezika kako bi ljude privukla u englesku i dala im putovnice, nije niti naše iskustvo, e, niti se to radi. I ako imate u Njemačkoj desnicu i ekstremnu desnicu kao dio kluba zastupnika EKR-a. Iako ti ljudi govore, eh, daju rasističke govore eh, koji su bliski antisemitizmu i ako dobite informacije iz takvih eh, ljudi, od takvih ljudi, onda vam sretno sa vašim, sa vašim prosudbama. Hvala lijepo. Moramo sada zatvoriti ovu točku dnevnog reda. I sada moramo pričekati ovo saslušanje ili ćemo još nešto... Sad će početi saslušanje. Dakle, pozovite nam ljude za saslušanje. Hvala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 Ich bitte Molim kolege i kolegice da zauzmu mjesta. Drago mi je što danas imamo priliku ovog saslušanja. Upravo sam razmišljao o tome. Kada sam prvo puta čuo nešto o građanskom ratu u, u Kolumbiji. Bio sam, bilo mi je osam godina. To je bilo svjetsko nogometno prvenstvo u Švicarskoj 55. Već tu je bila kolumbijska momčad i govorilo se u izvještajima o teškoj situaciji o, u Kolumbiji. Više od 60 godina je prošlo od toga. To znači da e, više manje tijekom cijelog ovog vremena imamo građanski rat u toj zemlji, a znamo da e, građanski ratovi često znaju biti e, brutalniji od rata. Fratricid je uvijek najokrutniji. Stoga mi je drago što možemo danas voditi razgovor e, usprkos razno raznih pokušaja u prošlosti da se da se da dođe do pregovora a ti su pregovori imali malo šansi e, stoga je naš zadatak da e, pomognemo rješavanju i to uspješnom rješavanju situacije. Moramo pokušati baviti se ovom tem, temu tako da e, to dovodi do dobre atmosfere. E, Čući ćemo gospodina Haramila i gospodina Markesa mm, e, želimo da oni nađu zajednički jezik Zahvaljujem srdečno e, obojci što nam stoje na raspolaganju. To je za njih vrlo rano. E, morali su se rano dići da bi sudjelovali u ovoj raspravi i na tome im e, srdačno zahvaljujem da su se evo prihvatili toga da nas informiraju o situaciji sa svog e, stanovištva. Prije no što dam riječ u gospodu Jaramilo, e, e, saslušćemo pozdrav gospodina Gauregija. On je predsjednik Eurolat skupštine. Hvala Elmar, hvala predsjedniče. Želim eh, zahvaliti Elmaru eh, u ime Eurolata što je organizirao eh, ovaj sastanak, ovaj događanje. To je bila ispravna i pametna odluka. Europski parlament, Europski parlament eh, mora sudjelovati u ovom procesu. Radi se o procesu koji eh, će možda označiti kraj eh, jedne tragične priče. u Kolumbiji, u Kolumbiji će možda doći, e, u cijeloj Latinskoj Americi će to možda označiti e, kraj događaja koji su e, u Latinskoj Americi narušavali mir. I ova geopolitička promjena na tom kontinentu jest velikih razmjera u ovom trenutku i Europa u tome mora sudjelovati. Kolumbija je zemlja koja nam je svima vrlo bliska, vrlo draga i događaji koji se trenutno odvijaju u Kolumbiji vjerojatno će označiti e, jednu novu eru za tu zemlju. E, prošlog tjedna e, je Europski parlament usvojio rezoluciju e, koja iskazuje potporu mirovnom procesu u e, Kolumbiji. A moram reći da je ta rezolucija jednoglasno usvojena. To je vrlo, vrlo rijetko u parlamentu da se neki e, dokument jednoglasno usvoji. Znači, prošlog tjedna usvojila je jednoglasno ta rezolucija koja se odnosi na e, mirovni proces u Kolumbiji. A, e, to me e, zaista veseli i drago mi je što ćemo na ovom događaju danas moći izravno razgovarati sa svim sudionicima u tom procesu. sada dajem riječ gospodinu Howardu. Hvala, kao što je moj kolega rekao, Europski parlament je jednoglasno dao potporu mirovnom procesu u Kolumbiji, a e, taj prijedlog je došao od moje stranke, od mojeg kluba. E, zamisao je da potporu pružimo objema stranama u procesu, ali i kolumbijskom narodu, da im pokažemo da postoji međunarodna potpora za mir u Kolumbiji. Ovo je prvi put e, da se pregovori e, odvijaju e, u ovakvom sastavu gdje se obraćamo europskoj javnosti. prošlog mjeseca sam sudjelovao u Havani na pregovorima tamo su sudjelovali i oni koji su sudjelovali u mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj. E, ja vjerujem u mir, vjerujem da se to može dogoditi. Europska unija mora učiniti sve što je u njenoj moći da pruži potporu mirovnom procesu i kolumbijskom narodu. Nadamo se da će ovaj Nadamo se da će taj proces e, zaista biti uspješan. Gospođa visoka predstavnica Mogherini se isto tako obvezala na potporu e, i konačno želim reći, nadam se da će svi zastupnici Europskog parlamenta mi se nam se pridružiti u konstruktivnoj raspravi tijekom ovog saslušanja da pomognemo pregovaračima da izgrade bolju budućnost za Kolumbiji i da se okončaju sukobi koji traju i u ovom trenutku. Sada ću riječ dati gospodinu Haramiju. On je visoki povjerenik za mir e, kolumbijske vlade. Molim, vas, molim vas da nam objasnite stajalište vaše vlade u ovom mirovnom procesu izvolite imate riječ. Međutim, ja sam malo ljubomoran moram reći jer pijete kavu, a kava koju imate u Kolumbiji vjerojatno je mnogo bolja od kave koju mi pijemo u parlamentu. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala, ali nemojte biti ljubomorni, ja sam e, se probudio u četiri ujutro. U svakom slučaju, hvala vam e, što ste me pozvali i kao što je španjolski delegat rekao, hvala vam na rezoluciji koju ste usvojili koja iskazuje potporu mirovnom procesu u Kolumbiji e, od strane Europskog parlamenta. Ja bih htio vam objasniti u kojoj se sada fazi nalazimo u pregovorima prije svega Ujedinjeni narodi su e, usvojili rezoluciju e, koja, će, koja će stvoriti e, posebnu promatračku misiju u Kolumbiji. A, ta je rezolucija na neuobičajen način usvojena u Ujedinjenim narodima pred samo četiri dana. Sve zemlje u Vijeću sigurnosti su dale potporu ovom tekstu. To se samo 14 puta u povijesti dogodilo. Ta je rezolucija usvojena na e, zahtjev vlade i na zahtjev Farka i u, samo, e, u roku samo šest dana je rezolucija došla na glasovanje. To, ja mislim, pokazuje da je mirovni proces u jednoj zreloj fazi, u jednoj odmakloj fazi i e, to pokazuje potrebu za dobrim vijestima u ovom e, svijetu e, izmučenom problemima e, i kod nas je taj rat trajao više od 50 godina. isto tako ono što je novo 15. prosinca e, postignut je sporazum sa Farkom u pogledu e, 3000 žrtava koje su odnosno počeli smo primili smo 60 žrtava i teh 60 žrtava je izravno sudjelovalo za pregovaračkim e, stolom u Havani. Mi smo postigli integralni sustav za e, e, pravosudno rješavanje ovog sukoba ovo je slučaj bez presedana i dio je nastojanja naše vlade da se e, uhvati u koštac sa 50 godina nasljeđa ovog sukoba. E, pokušavamo E, e, žrtvama dati pravo na e, pravdu i reparaciju štete uz poštivanje načela transparentnosti i pravednosti. A ključan, ključno je načelo neponavljanja nasilja protiv žrtava i protiv bilo koga općenito. Kako ćemo ovo konkretno postići? Znači pravosudne alate ćemo spojiti i uh, uspostavit ćemo novi mirovni sud, e, odnosno kao što sam rekao spojit ćemo znači, sudske i nesudske alate, e, osim tog mirovnog suda uspostavit ćemo odbor za reparaciju žrtava, isto tako i e, uspostavit ćemo nove mjere za reparaciju. To smo sve proveli u skladu sa međunarodnim parametrima i e, poštivajući naše međunarodne obveze iz e, svih relevantnih dokumenata, kao što je primjerice dokument o e, tranzicijskoj e, pravdi e, naroda. I e, isto tako slijedili smo preporuke UN-ovog izaslanika o tranziciji, o mirovnoj tranziciji. Obje strane u pregovorima su prihvatile ov, ove mjere, uključujući i novi odbor za e, istinu i za reparacijske e, mjere. Mislim da ovo sve svjedoči a, tome da je mirovni proces sada u zreloj fazi a e, predsjednik Santos e, vodi glavnu riječ u pregovorima. On je 2010. godine e, donio povisnu odluku da se mir ostvari Isto tako tajništvo Farka i e, zapovjednici Farka e, su e, aktivno predani mirovnim pregovorima. U Havani smo započeli mirovne pregovore u 2012. godini. Nakon šest mjeseci pregovora potpisan je okvirni sporazum o okončanju sukoba. E, znači, potpisan je taj sporazum 2012. E, godine u Havani. I FARC i vlada na tome rade znači, već, određen, već e, četiri godine. I faza u kojoj se danas nalazimo rezultat je zajedničke vizije koja se odnosi na okončanje kolumbijskog sukoba prepoznato je da mora doći do razočuranja i razoružanja i integracije gerilaca u društvo. A e, to je preduvjet za e, mir Mm, bez eh, da to postignemo eh, mirovni pregovori ne bi uspjeli. Međutim, nije dovoljno eh, samo konsolidirati kraj sukoba i izgraditi mir. Mi moramo raditi i na drugim čimbenicima koji će spriječiti nastavak nasilja različitim vrstama mjera. Mnogi od vas poznaju te mjere. Postigli smo sporazum o ruralnom razvoju o integraciji teritorija, o političkom sudjelovanju mm, pobunjenika kako bi se unaprijedila djelotvornost ovog procesa znači veće garancije, veća jamstva za političko sudjelovanje. Isto tako postigli smo sporazum o E, raznim mjerama koje za cilj imaju suzbiti proizvodnju i trgovinu e, kokaina. Od šest ključnih točaka složili smo se e, po četiri točke. Što nam je preostalo? Preostalo nam je naći procedure za samo okončanje konflikta. E, taj će, e, to će biti jedan klasični mirovni e, sporazum, a Fark će brzo morati predati oružje, odnosno položiti oružje a vlada mora za taj tranzicijski period e, osigurati sve sigurnosne mjere i mora olakšati političku tranziciju e, prema e, postanku prema, prema tome da Fark postane legitimna politička stranka i mora u financijskom smislu olakšati borcima Farka da e, se integriraju u društvo. E, mirovni proces koji je započeo u Havani neće se tamo i okončati, jer pravi mirovni proces morat će se provesti u e, različitim e, kolumbijskim regijama. Mi ćemo zauzeti regionalni pristup, teritorijalni pristup uz, uz snažno sudjelovanje lokalnih zajednica. Mi to u Kolumbiji nazivamo teritorijalnim mirovnim procesom, a to ću kasnije objasniti. A sada da zaključim e, ovaj e, dio. Što može e, učiniti međunarodna zajednica i konkretno što može učiniti Europska unija koja nas već tako dugo prati u ovom procesu? Mislim da su tu dva područja od ključne važnosti. Prije svega, bilo kakva potpora koju mi možemo dobiti u provođenju ovih sporazuma će biti dobro došla. Naš program je vrlo precizan, a e, sporazum e, je vrlo ambiciozan što se tiče ruralnog, e, razvoja i prelaska na legalne poljoprivredne kulture. A gospodin eamon Gilmore je s nama ovdje danas. Želim ga pozdraviti i želim naglasiti da je važno da se europske korporacije e, koordiniraju u što većoj mjeri. Isto tako važna je koordinacija među europskim institucijama da nam pomognu da osnažimo našu državu i naše institucije da se odmaknemo od sustava u kojem međunarodne agencije djeluju na našem teritoriju a bez zapravo stvarnih nada za uspjeh. Još nešto su jamstva. Međunarodna potpora u provođenju sporazuma je važna, ali kao što smo vidjeli u vijeću sigurnosti u slučaju donošenja rezolucije Europskog parlamenta, politička potpora je e, važna, a ova politička potpora koja postoji je odlična vijest koja je odjeknula svijetom, koja je odjeknula Latinskom Amerikom. To je jedna od najboljih vijesti koju su brojne e, generacije u Kolumbiji e, ikad primile. Hvala vam lijepa. Herzlichen Dank äh, für e, Najljepša hvala na izlaganju. Mislim da ste na kraju rekli da Evropski e, parlament mora dati potporu, treba raspravljati o tome kako e, to učiniti. Imamo sporazume s parlamentom Ukrajine, Maroka i Tunisa i mogu se predstaviti također da i e, sa e, Kolumbijom možemo sklopiti takav sporazum e, i da se da to može doprinijeti stabilizaciji. Hvala što ste to spomenuli. Mi ćemo raspraviti o tome kako bi to mogli napraviti, kako možemo doprinijeti stabilizaciji vaše zemlje. Hoćemo li sada imati diskusiju ili na kraju? Dolazimo sada do kratke rasprave e, sa vama, gospodine Jaramilo. Imamo pet pitanja. Molim kolege, imamo vrlo malo e, vremena, a imamo i prijenos prema Skype-a. Nemojte govoriti satima. E, molim da budete kratki. Luis de Grandes ima prvi riječ, izvolite. E, hvala gospodine predsjedniče. Dobrodošli. Iako je preko Skype-a, želim dobrodošlicu gospodinu Haramilju. E, dobro je da vas vidim, makar ste tako daleko. Kao što je rekao predsjednik Eurolata, ovaj parlament je već dao jasne naznake o svojoj potpori e, donošenjem jedne jednoglasne rezolucije koja dokazuje da postoji politička volja. Mi smo svi spremni e, iskoristiti dan i pogledati sve detalje kako bismo mogli pružiti potporu e, pod uvjetima koje ste vi zatražili. Mislim da je sada vrijeme da iskoristimo priliku i poslušamo vas umjesto da e, prosuđujemo i da uspoređujemo. Mislim da je dobro pogledati neke od detalja. Izaslanik Kolumbije u EU uniju koji je naš prijatelj u e, izaslanstvu kojem ja predsjedam Rekao je da 50% mirovnog procesa e, je loše završilo jer nismo bili u stanju e, napraviti ljude da shvate koje su koristi od tog procesa i zato politički proces mora biti iznimno jasan u Vijeću sigurnosti e, Ujedinjenog naroda rezolucija je dobila tamo veliku potporu. Međutim, postoji određena dvojba. Mislim da e, problem sa ovom prijelaznom jurisdikcijom koja ima e, zakonske elemente koji su vrlo složeni je nešto što sam želio naglasiti, a to se e, temelji na jednom zajedničkom sporazumu koji se bavi nekažnjivosti. A mislim da je to nešto što traže traži kolumbijski narod. Trebate imati pravdu, ali isto tako trebate imati i pravičnost i e, poštenost. I mislim da moramo e, uravnotežiti naše odgovornosti i krivnju. Koje mjere poduzimate kako biste uzeli u obzir e, davanje odgovornosti ili preuzimanje odgovornosti? Na kraju krajeva to je važno e, zbog političkog sudjelovanja, zato morate imati e, volju da se postigne sporazum na svim stranama i da se pokaže ta odgovornost. A drugo pitanje prihvaćanja činjenice da netko koji je e, uzeo oružje u prošlosti e, je spreman sudjelovati u demokraciji da ćemo mu dati forum da govori. Dakle, nadamo se da su ta načela prihvaćena, ali e, moramo i kvalificirati, kvalificirati stvari. Gospodin Howitt je već govorio, pa će njemu biti lakše držati se vremena. Kao prvo, hvala vam, zahvaljujem gospodinu Haramilju što je ovdje sudjelovao. Sudjelovao sam u Havani i drago nam je da smo uspjeli i da ćemo na neki način uspjeti podržati e, postizanje ovog e, konačnog mirovnog sporazuma. Želim prihvatiti činjenicu da još uvijek postoji e, opozicija u vašoj zemlji za ovaj, za ovaj proces i nadam se da će vaš tim za pregovore u ime vlade isto tako ići prema miru usprkos e, tom protivljenju. E, danas bih želio da e, podijelite s nama kakvo je stanje javnog mnjenja u Kolumbiji u podršci ovom mirovnom procesu. I želio sam pitati Može li Europski parlament odigrati e, neku veću ulogu? Sreli ste se s gospodinom Gilmorom, e, on želi to podržati i možete li nam reći o bilo kojoj ulozi koju možemo odigrati kako bismo podržali taj proces? Možete li reći nešto o ulozi oružanih skupina koje su protiv e, ovog mirovnog procesa, nekad ih zovemo paramilitarnim, paravojnim skupinama, E, znate li kako će oni podržati mir i kako će oni e, pravno odgovarati. Isto tako, jako sam zahvalan što još jednom ste danas ujutro ponovili da će e, sporazum, mirovni sporazum imati i e, sigurnosna jamstva. To je nešto o čemu smo raspravljali i drago nam je da ste to spomenuli. Isto znamo povijest krvavih masakara E, i kako je to e, prije spriječilo mirovni proces i mi se bojimo naravno da će se ponoviti takav krvavi, takav krvavi masakr koji će opet spriječiti mir. Što možete reći o jamstvima za sigurnost i kako Evropska unija može pomoći da se ne ponovi ta povijest? Hvala. Thank you, Mr. Chairman, uh, Hvala gospodine predsjedatelju, gospodin Haramiljo. E, drago mi je da u ime kr mogu podržati ovo saslušanje i čestitati i e, putem ovog današnjeg dijanoga e, konačnu fazu mirovnog procesa u Kolumbiji. To je zemlja koju sam posjetio, koju poštujem i u prošlosti sam napisao i u, u svjetskom tisku e, članke o velikom napretku koji je E, postigla Kolumbija pod predsjedništvom gospodina Oribe koji je posjetio ovaj parlament. To je bilo vrlo hrabro od njega. Ja sam e, mu čestitao na isto tako uspjeh predsjednika Santosa kojeg sam u Bogoti sreo pred tri godine kada sam bio dio e, jednog izaslanstva EKR-a iz Europskog parlamenta i e, i e, kako sam isto tako podržao ugovor o slobodnoj trgovini između Kolumbije, Perua i Europske unije. Na, moja vlada i moje zemlje koja je imala jednoglasnu, jednoglasno stajalište da pošalje političku misiju koja će nadgledati kraj građanskog rata koji tako dugo traje i nadamo se da ćemo nešto e, slično moći uspjeti i za Siriju. Nažalost, e, Vijeće sigurnosti je podijeljeno u vezi sa Sirijom, međutim e, ovdje je bilo jednoglasno u smislu sukoba između Farka i vlade Kolumbije. E, nadam se da će 23. ožujka biti realistični rok za konačni potpis tog sporazuma. Više od 50.000 ljudi je umrlo e, kroz 50, pet e, desetljeća, milijuni su raseljeni iz svojih domova i to je sigurno veliki razlog za slavljenje i sada postoji jedan realistični program e, koji e, je sadržan u tom e, sporazumu u smislu u smislu reparacije neće biti nekažnjivosti, a isto tako doći će do razružavanja militanata i gerile i farka Isto tako postoji još e, pitanje e, razminiravanja. Moje pitanje je koliko ste optimistični vezano za potpuno razoružavanje i integraciju Farka. Oni su bili e, često povezani sa trgovinom drogom i mnogo novaca e, je dovedeno u pitanje za mnogo od njih. E, isto tako e, biti će dosta teško razminiravanje u tim dalekim područjima vaše zemlje. Naravno, ja vidim da, je, da će i Nobelova nagrada možda biti dodijeljena nekom, pitam se kome. E, hvala, gospodine predsjedatelje. Hvala, gospodine Jaramillo. Mi e, zaista e, imamo mnogo nade u ovaj proces, posebno mirovnim sporazum, s obzirom na posebno naglasak na, na žrtve i jako je bitno da imamo mjere da spriječimo ponavljanje tog e, rata. Što se tiče prošlih e, kaznenih dijela, e, dobili smo obavijesti o paravojnim vođama koji su izašli iz zatvora i koji su ubijali sindikaliste 2015. prema e, Kolumbijskom uredu e, UNHCR-a e, ljudi koji su branili ljudska prava su ubijani čak i više nego u prethodnih 20 godina. Što želite učiniti kako biste spriječili aktivnosti tih kriminalnih skupina? Jer ako se one ne razriješe, može se ponoviti masakr e, članova Patriotske unije iz Irana. Sí, muy buenos, muy buenos días, eh, señor Jaramillo, gracias por su, su presencia. Hvala lijepa gospodine Haramiljo što ste ovdje danas nazočni. I ja naravno e, želim prenijeti ova, ova, ovu nadu koja prati cijeli taj proces i e, drago nam je da kao institucija smo uspjeli dati jednoglasnu potporu ovom mirovnom procesu. To je poruka koju želim prenijeti kao parlamentarac. Dva kratka pitanja, jedan je vezan za mirovni proces, a jedan je vezan za sadržaj samog mirovnog procesa. Prvi, prvo pitanje je nešto što nas zabrinjava. Ovaj e, pregovarački proces i dalje traje. Međutim, neke skupine iz civilnog društva e, će zaista biti saslušane, mogu li one imati e, izravnu i neizravnu ulogu, a žene su zaista bile pogođene ovim sukobom i bitno je da ih se posluša. A drugo vezano za proces, nešto što je u rezoluciji iz prošlog tjedna. Vi ste rekli da je potrebno ne opustiti se, nego ići dalje e, i iskoristiti ovaj zamah. Međutim, je li moguće misliti da e, je potpisivanje ovog e, LLN-a e, mm, može ići usporedbu Elena usporedo sa mirovnim procesom. I posljednje pitanje vezano za unutarnje nas, raseljene osobe. Postoje pregovori u Havani. Je li je moguće reći da se E, te osobe mogu vratiti na, u svoja područja. E, imamo e, zakon 233 u Kolumbiji o socijalnom i gospodarskom razvoju i važno je da i neki legalni, da, da se nešto u tom smislu može regulirati. Možete li reći što ćemo učiniti za unutarnje raseljene osobe jer mi se to čini izuzetno važno pitanje. EPP e, nema govornika u sljedećem krugu, pa ću gospodinu Agostin Dios de Meri, Meri dati sada riječ, e, ako može kratko nešto reći. Evo, gospodin de Mera ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. prve primjedbe, samo kako bih e, e, zahvalio gospodinu Haramilju i visokom povjereniku na e, tom trudu. Druga primjedba je kako bi čestitao kako bi čestitao predsjedniku Santosu koji je preuzeo velike rizike. Međutim, može računati na dobru pozitivan, pozitivan zaključak ovog procesa. Imam pitanja za gospodina Milja. nadam se da vi možete odgovoriti na primjedbe koje ću vam dati. Ja sam vrlo, s velikom velikim interesom pratio eh, ovaj proces e, Međunarodnog kaznenog suda vezanog za tranzicijsku pravdu. Ja sam to, ja sam isto tako s interesom pratio ono što je e, Međunarodni kazneni sud odlučio sa e, pod e, sucem Len Stewartom. Isto tako, kolumbijski sudac u raspravi koju je organizirao u Bogoti 2015 sudjelovao je taj sudac i on je dao određene izjave. Međutim, reći ću vam što me brine. E, taj sudac Estiguar je rekao da države imaju diskrecijsko pravo da uspostave e, tranzicijsku pravdu koju žele. Međutim, e, glavni odgovorni ljudi trebaju biti progonjeni i kažnjeni države imaju autonomiju da e, primijene alternativne sankcije kako bi kaznili sa, sa kaznenog stajališta. Što je rekao, e, to je rekao sud, a kolumbijski sudac je rekao da nije potrebno e, primijeniti kazne koje će oduzeti slobodu. Zakon o amnestiji, ko, je, ko će ga provesti? To će učiniti kongres i senat gdje će biti e, zastupljeni FARC. Hvala. Hvala. I posljednji govornik e, je Žofarija. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodin Haramilja, puno vam hvala na vašem poslu. Želio sam pitati sljedeće. Nakon ratifikacije mirovnog sporazuma Kubi, Gospodin Santos je rekao da će FARC e, položiti oružje. U roku od 60 dana od e, potpisivanja konačnog sporazuma. Ako imate 7000 e, gerilskih gerila koji su u cijeloj zemlji, moje pitanje je sljedeće. Na koji način pomoći e, na koji način pomoći e, raseljenim osobama i kako doći do njih? Gospodin Haramiljo, možete li odgovoriti na ove nova pitanja i na ove primjedbe iz ove rasprave? Puno hvala. Sva pitanja koja su postavljena su vrlo zanimljiva. Ja se unaprijed ispričavam ako se neću sjetiti imena svih. Međutim, pokušat ću vam dati odgovore koje su precizni na sva pitanja. E, prvo pitanje koje je postavljeno vezano je za nekažljivost na pravosuđe i na političko sudjelovanje. To je zapravo e, glavno pitanje u ovom procesu. E, parlamentarac ima pravo kada kaže da u ovom sporazumu moramo osigurati da ne dođe do nekažnjivosti. Dakle, već sam rekao jednu važnu stvar. Međutim, moram reći još jednu stvar. U jednom mirovnom procesu nije se nikada dogodilo da je gerila e, e, prihvatila da dođe pred sud koji će suditi o međunarodnim kaznenim dijelima. Recimo da međunarodna razina je obuhvaćena, međutim e, kombinacija pravosudnih i nepravosudnih mehanizama prema nama treba zajamčiti e, maksimalno zadovoljstvo i e, prava žrtava, posebno s toga što je rat bio tako dug. A isto tako jedan parlamentarac je rekao kako se to može kombinirati sa sudjelovanjem civilnog društva. Jer uspjeh pregovora će u biti e, u postotku e, sudjelovanja Farka u političkom životu. I zato će e, ta politička tranzicija biti vrlo dugačka. Međutim, moramo isto tako vidjeti što će biti učinjeno u smislu sankcija. Sankcije moraju biti realne i vjerodostojne, a o tome ću reći nešto kasnije. Međutim, sada vam mogu reći jednu stvar. Gdje je ravnoteža između ta dva zahtjeva? To jest da postoji e, kažnjavanje, međutim da isto, da isto postoji jedna tranzicija prema političkom životu. I ono što je rekao gospodin Howitt, E, mi smo demokracija u Kolumbiji. Postoje mnoge rasprave u našoj državi. Postoji velika e, politička polarizacija. Međutim, vi vidite koje su reakcije u Kolumbiji. Pogledajte što je rekao, reklo Vijeće sigurnosti koje je praktično e, jedinstveno govorilo. Ako se mi približimo, a nadamo se kraju, kraju tog sukoba. Vlada kaže da moramo djelovati uravnoteženo, e, možemo prihvatiti bilo kakvu raspravu, međutim svejedno postoji određena polarizacija. Posljednjih godina je ona bila jako snažna, a sada se možda smanjuje još jedno pitanje koje je postavljeno. Što može učiniti parlament i Europska unija kako bi osigurali <clears throat> sigurnost sljedećeg razdoblja? Ja mislim nekoliko stvari. Prvo, kako e, e, se suočiti sa ovim izazovom takozvanih e, kriminalnih skupina. Međutim, to, je, to su skupine organiziranog kriminala i to je pitanje pravosuđa. I sve što možemo učiniti kako bi se borili protiv organiziranog kriminala <clears throat> mogu učiniti i neke europske zemlje, mislim na Italiju, na Španjolsku, koje su imale dosta velike probleme s organiziranim kriminalom. Sve ono što su učinile one e, i sve te informacije će biti korisne za nas. Međutim, sigurnost ne ovisi samo o tome da eliminiramo neke e, skupine vezane za mafiju, nego trebamo i političko opredjeljenje, trebamo političku potporu koju možemo dati, a to ćemo pokušati učiniti kako bismo stvorili sigurno, sigurnu klimu u Kolumbiji. I još jedno pitanje koje je postavljeno je, bilo, e, je bila uloga Kube. Ja želim reći da je Republika Kuba zaista profesionalno i dobro e, pratila taj proces, a dala nam je i određena sredstva na raspolaganje, a njihova e, situacija isto nije situacija velikog bogatstva, pa smo zaista zahvalni, a zahvalni, zahvalni smo i Kraljevini Norveškoj za ono što je učinila. E, još jedno pitanje bilo je vezano za FARC i vezu i e, nazočnost e, Farka u e, trgovini drogom. Ja ću sada reći sljedeće. Dokazi koje smo dobili iz Havane su vezani za veliku kontrolu E, uprav, Farkovog upravljanja svojim ljudima. Od prošle godine Fark je e, prihvatio jedno, jednostrano, e, jednostrani prekid vatre. Imali smo samo jedan incident u Svibnju, međutim izgleda da organizacija prihvaća naredbe koje dolaze s više razine i zato zaista imam nade i mislim da FARC koja je vojna organizacija uspjeva organizirati disciplinu u svojim redovima. Međutim, mi smo svjesni i rizika koji tu postoje. Netko me pitao nešto o kriminalnim skupinama, o ubojstvima e, koji je rekao su e, pojačani. Želim reći sljedeće. Ubojstva u Kolumbiji u ovom trenutku su na najnižoj razini u 37 godina. Mi smo na istoj razini na kojoj smo bili prije e, prije e, tih, e, tog nasilja vezanog za trgovinu robom, drogom. E, istina je da se nekim ljudima prijetilo, da, su isto tako, da se isto tako prijetilo ljudima koji su tražili zemljište i bilo je ubojstava, ali sve te stvari uzimamo zaista ozbiljno. I moram podsjetiti da nije dobro asocirati te nove e, organizacije E, s paravojnim skupinama iz 90. godina i 2000. godine koje su nestale 2006. godine. To nije jednaka stvar, to nije e, nekakav, e, ustanak. To su zapravo kriminalne bande koje imaju koje su teritorijalno ograničene, a nekad se sukobljuju i sa Farkom. Oni prijete našim teritorijima, ali pokušavamo isto tako e, ubrzati aktivnosti i koordinirati se sa nacionalnom policijom. Jučer sam baš sudjelovao na jednom sastanku sa nacionalnom policijom vezano za ovo pitanje. Danas imamo još jedan takav sastanak. Naravno imamo E, potrebu za potporom Europske unije za borbu protiv organiziranog kriminala. Neko me pitao o sudjelovanju e, civilnog društva u ovom mirovnom procesu. Želim reći nekoliko stvari u tom smislu. Tražili smo Ujedinjene narode, e, među, sveučilišta u Kolumbiji da organiziraju konferencije vezano za ovo pitanje i oni su to učinili oni su organizirali e, sastanke s osobama koje su došle sa svih strana zemlje. Sudjelovalo je tisuće od 1500 osoba. E, neki od tih sastanaka vezani su bili za poljoprivredu, e, za trgovinu drogom, posebno u zonama gdje zaista postoje ti problemi. Dakle, uz potporu Ujedinjenih naroda prikupili smo izravna svjedočanstva civilnog društva. To je onda poboljšalo raspravu i e, pregovore u Havani. Što se tiče sudjelovanja žena, želim vas podsjetiti da smo e, stvorili jedno, e, jedno podpovjerenstvo za ravnopravnost spolova kako bismo unijeli tu rodnu perspektivu u sva, sve politike i pozvali smo i žene kako bi govorile o ulozi žena u mirovnom procesu i kako bi pregovori zaista mogli e, prihvatiti e, rodnu perspektivu. Međutim, mislim da to nije dovoljno jer glavna uloga žene još uvijek je nešto što se treba realizirati u e, stvaranju i gradnji mira. I to pokazuje situaciju svugdje u svijetu žene, e, majke obitelji koje imaju izuzetno važnu ulogu u realizaciji mira. Onda što se tiče Elena, to je jedan proces e, koji je povjeljiv. povjerljiv, međutim mi možemo reći da se taj proces upravo zaključuje, čekamo zaključak kako bismo onda mogli ići u jednu javnu fazu, kao što smo već učinili sa Farkom. Za sada zaključujemo privatni ovaj povjerljivi dio. Što se tiče e, raseljenih osoba, raspravljali smo i o tome u Havani, to je jedno važno pitanje, a to je da pokrenemo jedan novi e, katastarski sustav koji e, pokriva ruralna područja Kolumbije kako bismo znali točno tko je posjednik čega i kako bi zaštitili e, pravo vlasništva. To je jedan vrlo važan aspekt kako bismo osigurali i prava raseljenih osoba e, bez obzira na politiku e, povrata zemljišta za osobe koje su bile uključene u sukob, a to je vlada već počela. Dakle, izrada katastra je nešto što je od ključne važnosti i na tome smo jako inzistirali u Havani. Znamo da mnoge evropske zemlje su nam ponudile svoju potporu, Francuska, Švedska i mislim da će nam ta eh, potpora dobro doći. Eh, isto tako u Havani smo se dogovorili za povratak e, raseljenih e, osoba e, sa, uz pratnju kada konačno potpišemo sporazum. Mislim da i slika nekih regija će se promijeniti sa tim sporazum. Ljudi će se vratiti na svoja područja, to su ambiciozni povraci. I ono što smo učinili i u odjelu Antiopije možemo učiniti i na višem području koje će pokriti cijeli teritorij. I još jedno pitanje je bilo vezano za Međunarodni kazneni sud, ono što je rekao sudac Stewart u Kolumbiji. Međutim, ja sam razgovarao u Hagu sa sudcem sucem Bensuom i ono što on kaže je e, praktički ovo. On kaže da sustav koji se izgrađuje, taj tranzicijski sustav ili prijelazni sustav, snažno inzistira da se bavi sa najtežim e, predmetima. A što se e, tiče ovih e, kazni vezanih za lišenje slobode, ono što će se dogoditi to će, to će biti restrikt, to će biti kazna ograničavanja slobode ali ne e, stavljanjem ljudi u zatvor, nego će doći do jasnih ograničenja slobode. Vjerojatno sa nekom, nekim sustavom kontrole oko kojeg će odlučiti sud. I onda, u zaključku, borci, Farka, što će se dogoditi s njima? Drago mi je što ste mi postavili to pitanje jer je to jedan, jedna tema o kojoj upravo sada raspravljamo u Havani. Tu moramo učiniti nešto novo. Imamo jako e, dugo iskustvo e, što se tiče reintegracijskih programa. Imamo jednu agenciju koja je vrlo kompetentna i koja se bavi s tim pitanjem E, to je e, Kolumbijska agencija za reintegraciju. Međutim, što se tiče Farka i zbog e, teritorijalnih konotacija, velika nazočnost Farka na području Kolumbije moramo razmisliti o drugom rješenju koje ima nekako kolektivnu prirodu i kako bi reintegrirala te osobe u kolumbijsko društvo. Zahvaljujem na vašoj pozornosti i na vašem e, e, strpljenju, ali zaista trebamo vašu pomoć ne samo kako bi podržali tehničke projekte e, koji štite žrtve, to ste već učinili i nastavit ćete to činiti, nego zato što ćete pratiti cijeli taj proces teritorijalne integracije. To je pitanje koje je temelj ovoga sporazuma a isto tako e, e, politička tranzicija od e, jedne oružane gerile prema nečemu što sudjeluje u demokratskom društvu. Postoje mnoge zaklade u Europi koje imaju iskustva u tome. Mislim na stvaranje novih stranaka, didaktičke aktivnosti i slično. Zaista vam zahvaljujem na pozornosti i nadam se da ćemo u budućnosti moći izravno govoriti s vama, a ne preko Skype-a, preko interneta koji za vas nije toliko ugodan. Međutim, zaista sam zahvalan e, na interesu Europskog parlamenta. E, uzimam u obzir činjenicu da ova rezolucija koju ste donijeli je neobična rezolucija zato što je jedinstvena jednoglasna i nadamo se da ćemo i dalje moći računati na vašu potporu u ovoj fazi koja je na neki način za mirovni proces eksperimentalna faza. Hvala. Hvala lijepa što ste si uzeli vremena da danas eh, s nama vodite ovu raspravu. Želim vam sve najbolje u daljnjoj provedbi pregovora kako bi to doprinjelo boljoj budućnosti vaše zemlje. Srdečno hvala još jednom. Sada dolazimo do rasprave sa gospodinom Markesom, e, voditelj e, pregovora u ime Farka. On će nam dati e, krasak uvod sa svoga stajališta kako bismo onda poslije mogli postaviti naša pitanja. Gospodine Marquez, izvolite, imate riječ. Yes. Technik unbekannte hm?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 Uh, what like to do, Poštovani kolege, sada bih zamolio gospodina Gilmora da nam se obrati, uh, a, a, uh, prekinut ćemo raspravu s njim da bismo se čuli s gospodinom Markesom i onda ćemo se možda vratiti na raspravu s gospodinom Gilmorom. Čini mi se da je to najbolji način da se da riješimo situaciju. Gospodine Gilmor, dobri stari prijatelju, ovog e, odbora. Vi ste bivši e, irski ministar vanjskih e, poslova. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje s vama s vama i s vašim kolegama i razgovarati o mirovnom procesu u Kolumbiji. Prije svega želim zahvaliti odboru što je e, organizirao ovo saslučanje i želim e, iskazati svoju zahvalnost Europskom parlamentu na usvajanju rezolucije prošloga tjedna o e, Kolumbiji, ali isto tako i osobno želim zahvaliti gospodinu Hauitu i i njegovom kolegi na njihovom trudu. Kao što e, je potvrdila e, visoka predstavnica, e, moj mandat je od 15. studenog potpora mirovnom procesu od strane Europske unije. Ja pomažem u koordinaciji svih napora Europske unije, bilo da se radilo o institucionalnim naporima ili naporima država članica. Isto tako surađujem sa e, Europskom e, službom za vanjsko djelovanje. Otkad sam na ovu poziciju, dva put sam posjetio Kolumbiju, prvi put e, odmah nakon što sam imenovan, otputovao sam u Kolumbiju gdje sam se susreo sa predsjednikom Santosom koji je pozdravio europske nastojanja da pruži Kolumbiji potporu u mirovnom procesu. Prošli tjedan sam isto tako bio u Kolumbiji, a o tome ću za nekoliko minuta ponovo govoriti. Isto tako, ja sam e, pratio visoku predstavnicu na e, sastanku sa e, gospodinom Santosom u Briselu prošlog, krajem prošle godine, a i sastao sam se ovdje i u Havani sa ministrom vanjskih poslova Kolumbije. Ja sam e, prošlog tjedna posjetio Havanu e, na početku nečega što se nadamo da će biti posljednja runda mirovnih pregovora između strana u mirovnom procesu. Europska unija sama nije uključena u mirovne pregovore i ja nemam e, aktivnu ulogu u mirovnim pregovorima. Ovo je kolumbijski proces. Međutim, kako bismo se, kako bismo se propisno pripremili za potporu provedbi e, mirovnog procesa. Mislim da je od ključne važnosti da ja posjeću, posjetim Havanu, da, da odem u Havanu i da e, sudjelujem e, u pregovorima. U Havani sam se e, sastao sa obje strane, sa gospodinom Haramijom kojeg smo upravo čuli i sa gospodinom Markezom s kojim ćemo se nadam se uskoro čuti. Tako sastao sam se sa jamcima iz Norveške, sa izaslanikom Ujedinih naroda. Sve su me stranke uvjerile u to da su se u Havanu vratile, a, odlučne da se od tamo ne vrate kući bez sklopljenog sporazuma. Pregovori su teški i bit će teški. Mnoga teška pitanja moraju se još riješiti. Gospodin Haramio je o nekima od njih i sam govorio danas. Međutim, čini mi se da su obje strane u pregovorima odlučne da se taj proces privede kraju. I u Havani je atmosfera bila vrlo optimistična da će se e, mirovni sporazum zaista potpisati između vlade i Farka. Mislim da je taj optimizam isto tako e, pojačan e, znači da je rastao kako je sastanak e, napredovao posebice e, nakon vijesti da je usvojena rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o slanju mirovne e, promatračke misije u Kolumbiju. U svojim posjetima i Havani i Kolumbiji Riječ koju sam najčešće čuo u odnosu na ovaj mirovni proces jest provedba. A to je povezano sa ključnom ulogom Europske unije, a to je potpora provedbi mirovnog procesa i zato tijekom svog posljednjeg e, posjeta u Kolumbiji sreo sam se sa gospodinom Pardom, sa ministrom e, obrane, sa ministrom za e, razdoblje nakon konflikta i sa osobama iz vlage koje su zadužene za E, pravosudne e, sporazume i isto tako susreo sam se sa e, članovima parlamenta i predstavnicima medijima. Sa gospodinom Pardom sam govorio o tome kako Europska unija može pomoći. Gospodin Pardo je dao 15, 18 prioritetnih točaka za ranu provedbu jednom kad se sporazum zaključi. E, razgovori, e, rasprave traju između e, izaslanstva Europske unije u Bogoti i ministarstva gospodina Pardosa u pogledu tih 18 prioritetnih točaka i u, kojima, u kojim točno točkama Europska unija može pomoći. Među temama o kojima se raspravlja i o kojima nadam se, u kojima nadam se da će Europska unija uspjeti pomoći jeste proces e, razminiranja. Europska unija već e, pruža potporu inicijativi za razminiranje u kojoj sudjeluju i surađuju i predstavnici vlade i Farka. Radi se o utvrđivanju lokacija postavljenih mina. Razminiranje u Kolumbiji bit će veliki izazov Kolumbija je zemlja sa e, drugim, e, je druga po redu zemlja u svijetu sa po broju e, postavljenih mina, druga iza Afganistana. Mnoge mine su ručno postavljene i rezultat su kućne radinosti, znači to će biti veliki izazov za razminiranje i nadam se da je ovo područje u kojem će Europska unija moći pružiti svoju potporu vrlo brzo nakon što se sam sporazum sklopi. Isto tako u Kolumbiji sam imao priliku na terenu vidjeti kako se provode neki postojeći projekti koje financira Europska unija i kroz e, institucije i kroz e, države članice, zato što ta potpora e, institucionalna i kroz države članice već dugo traje u Kolumbiji i mogu sam ustanoviti da je mnogo dobroga već učinjeno. Među projektima koje sam vidio bio je jedan projekt ruralnog razvoja u Kalkuti koji financira sam Europski parlament. To je područje koje je e, do 2008. godine bilo pod, kontrolom Farka, a sada se koristi za e, male poljoprivrednike za e, uzgoj voća i kokosa. Kao što znate, radi se prema uspostavljanju Europskog, Europske zaklade, Europske financijske zaklade koja će popratiti e, rad Europske unije u potpori e, mirovnom procesu. Nadam se da će sve države članice dati svoj doprinos ovoj financijskoj zakladi koja će e, dati svoju potporu mirovnom procesu. E, u sljedećih nekoliko mjeseci planiram više puta posjetiti e, Kolumbiju u skladu sa svojim mandatom. I osim što ću se sastati sa predstavnicima vlade, sastaću se s predstavnicima opozicije, parlamenta, civilnog društva i kao što se uvijek sastajem, sastaću se i sa šefovima izaslanstva Europske unije, a i sa onima koji na terenu provode projekte koji e, su potpora mirovnom procesu. u razgovorima koje ću tamo voditi e, inzistirat ću na gospodarskom razvoju i ljudskim pravima. Ovo su vrlo važna vremena za Kolumbiju. Nakon 50 godina jednog od najkrahvavijih sporazuma u, e, e, konflikata u svijetu e, gdje je ubijeno više od 200 tisuća ljudi i 6 milijuna ljudi je naseljeno, Kolumbija je na pragu mira članovi e, parlamenta i članovi e, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta skupa sa e, europskim civilnim udrogama već dugi niz godina pružaju potporu Kolumbiji u nastojanjima da se postigne mir i da se štite ljudska prava. Sada je prilika da se e, potpiše e, mirovni sporazum i da Europska unija da e, potporu koja će biti opipljive prirode. Međutim, mnoge su prepreke pred nama. Postoje prepreke u ovoj finalnoj fazi zaključivanja mirovnog sporazuma, ali važne prepreke su pred nama i u provođenju samog sporazuma. U konačnici ovo je kolumbijski projekt i samo kolumbijski narod ovaj mir može provesti. Ali znam iz iskustva u Irskoj da je važnost, e, da, da je uloga e, međunarodne zajednice i međunarodna potpora od ključe važnosti za mirovni proces. Ovo je trenutak u kojem Kolumbija treba potporu Europe, Europe i Europske unije. Svi s kojima sam se sastao u, u, u Kolumbiji pozdravljaju podršku koju je do sad Europska unija dala Kolumbiji. Isto tako pozdravljaju činjenicu da, u da Europska unija i Europski parlament sudjeluju u mirovnom procesu i uvelike se u Kolumbiji cijeni potpora koju Europska unija i njene države članice mogu Kolumbiji dati u ovom procesu. Naša uloga je važna, Europski parlament e, je imao posebno važnu ulogu u odnosu na ovaj mirovni proces i e, to što je parlament do sada činio ja pozdravljam. Kao što je predsjednik dobro rekao, ja sam stari prijatelj ovog odbora i posebice, e, posebice ovog odbora, ali i općenito Europskog parlamenta i zato se radujem suradnji sa ovim odborom, sa članovima ovog odbora koji konkretno rade na ovom mirovnom e, procesu ili naravno s bilo kojim drugim e, predstavnicima parlamenta koji rade na e, ovom dosjeu. Ovo je važan trenutak u kojem mi možemo pružiti svoju potporu Kolumbiji. Radi se o vremenima u kojima e, smo svjedoci brojnih e, konflikata u svijetu koji se čine da su e, bez kraja na vidiku i zato je ključan trenutak da pružimo potporu Kolumbiji. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala Hvala ti na ovom objašnjenju situacije. Kasnije ćemo s tobom održati raspravu, ali sada je gospodin Marquez na vezi preko skype pa ćemo mu odmah dati riječ prije nego što nam se opet izgubi. izvolite, gospodine Marquez. Please start. Señoras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 Dakle, prema e, kolumbijskom planu ima, ih, ima 70 tisuća separatidos ili onih koji su nestali. E, nadamo se da, su maloljetnici zadržani e, u marginama tog rata. 25. siječnja Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je E, jednoglasno prihvatilo i to u vrlo kratko vrijeme rezoluciju 2261 iz 2016. godine. O posebnoj političkoj viziji koju dijele i e, i koju e, dijele i zemlje e, Karibskih otočja i e, Južne Amerike, CELAK, koji će dalje provoditi e, programe praćenja mirovnog procesa i isto tako će nadzirati i polaganje oružja jednom kada to bude odobreno. Isto tako tu su sadržani svi elementi e, međunarodnog prava koji, se, e, koji su e, zapravo prava koja se ne mogu otuđiti, neotuđiva prava žrtava. Sustav se sastoji od povjerenstva za istraživanje istinu, suživot i sprječavanje osvete Osobe koje su nestale, koje se smatraju nestalima, s obzirom na, e, postoji posebna, posebna nadležnost za mir i sporazumi o, e, o e, povratu i jamstvo jamstvo da neće doći do osvete. To je proizašlo iz e, sporazuma iz e, posebne nadležnosti za mir koja e, znači da treba stvoriti određenu nadležnost ili jurisdikciju koja će istraživati odgovornosti vezana za dugotrajni oružani sukob i konsolidirati taj mir koja se shvaća kao pravo koje e, sažima sva temeljna prava osoba. Jer bez konsolidiranog mira nije moguće potpuno uživati u ljudskim pravima. Posebna nadležnost vidi e, pravo na istinu kao jedno pravo koje je na vrhu same piramide e, prava i to stvara jedan e, model za e, primjenu alternativne pravde kako bi se spoznala istina o tim događajima kako se oni nikada više dogodili kako se ti užasi više ne bi događali i e, poznavanje istine e, znači i e, spoznaja istine znači i e, pomirenje žrtava. Hvala. Hvala.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 Nažalost, zbog tehničkih problema me ne čujete. A govorio sam o obnovi koja zahtjeva osobni angažman svih koji će u tome sudjelovati i cilj će biti svim žrtvama omogućiti gospodarsku i socijalnu reparaciju. Isto tako što se tiče tranzicijske pravde predviđen je mirovni sud. i e, osigurana su jamstva e, za sve protiv kojih će se voditi e, postupci a odgovornosti onih koji nisu bili borci će isto tako biti priznate, bilo da se radi o civilima, bilo o predsjednicima poduzeća, radi se o osobama koje su sudjelovali u konfliktima, a nisu nužno nosile oružje ili neku uniformu. Fark je zadovoljan sa uspostavom ovog e, sustava tranzicijske pravde e, i ovaj sustav će omogućiti da svima onima koji su sudjelovali u e, ratu da preuzmu odgovornost za to, za preuzmu odgovornost za ono što je učinjeno žrtvama. do sada te osobe nisu preuzele nikakvu odgovornost. Nužno je da uzroci koji su doveli do ovog konflikta se nikad više ne ponove. I zato ovaj mirovni sporazum mora e, označiti e, period trajnog mira, a ne samo neku zagradu u našoj povijesti događaji koji su se odvijali nakon propasti različitih e, nastojanja da se dođe do mira od strane vlade i od strane e, Farka su E, doveli isto tako jednom do e, ubojstva 5000 e, članova AUC-a i to je nedopustivo, to se ne smije ponoviti, a za to je odgovorna država. Potrebno je naći nove modele čuvanja sigurnosti i osiguravanja sigurnosti. Potrebno je stati na kraj ovoj ideologiji unutarnjeg neprijatelja, to je grozni instrument. E, što se tiče Europske unije, zahvalni smo na stvaranju e, e, financijske zaklade koja će dati potporu mirovnom procesu. Mir u Kolumbiji uvelike ovisi o Europskoj uniji. I skupa sa istraživanjima koje Europska unija provodi na temu E, mira. E, nadamo se da će e, Europska unija FARC izbrisati sa popisa terorističkih organizacija. To mora biti učinjeno brzo jer to je jedna važna prepreka koja kad se ukloni će olakšati normalizaciju našeg života. Mi smo odabrali mir imamo međunarodnu podršku velikih razmjera i optimistični smo. Mir je bez sumnje moguć, mir sa svima, za sve Kolumbice, za sve Kolumbijke. 2016. biti će godina u kojoj je Kolumbiji postignut mir. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na izlaganju. E, sada dolazimo do e, runde e, pitanja. Vidite kako smo imali tehničke teškoće, a vrijeme je već odmaklo, pa stoga molim da budete kratki. Moramo još saslušati gospodina Gilmora i imamo još jedno izlaganje. Sada imamo predstavnika SID-a koji će prvi govoriti. Hvala lijepa. gospodine Marquez, što ste se ustali tako rano, da nam se obratite. Prije svega, Želim vam čestitati i pohvaliti vas e, za ono što ste e, poduzeli. Mir je konačno na obzoru. Tijekom e, pripreme za današnji sastanak naišao sam na članak u New York Timesu koji nosi naslov u Kolumbiji porast nasilja e, rađa nove sumnje. To je od 26.10. iz 1987. članak. Nedavno prije toga potpisan je mirovni sporazum koji, kako danas znamo, nije dugo E, trajao. E, članovi Patriotske unije su ubijeni i e, pobunjenici su se vrlo brzo ponovno naoružali. Danas, 30 godina kasnije, vi ste konačno došli do zaključka da je bilo dosta. To je pohvalna odluka. Shvatili ste da je previše krvi proliveno, da je previše života uništeno. Međutim, Bez obzira na to, želimo postaviti sljedeća pitanja. Što vi mislite, koji su rizici, ako rizici uopće postoje, eh, kad govorimo o uspješnom ishodu mirovnog procesa? Zatim, kakvu političku ulogu vidite za svoju skupinu da su eh, u eh, razdoblju nakon sklapanja mirovnog sporazuma? Čuli smo da ste dosta optimistični u pogledu tranzicijskog sporazuma za pravdu i žrtve. Kako ćete se pobrinuti da se zadovolje e, prava žrtava na pravdu i reparaciju? I konačno, hoće li e, reforma zemljišnog sustava biti dovoljna da se okonča, da se stane na kraj e, ilegalnoj trgovini kokainom. Hvala. Sada e, gospođa Bilbao Barandika ima riječ. Eh, en Hvala, gospodine Marquez. Prije svega, želim e, reći da smo jako zadovoljni da je Kolumbija konačno na putu prema miru i nadamo se da će se e, proces okončati e, na zadovoljavajuć način. Sada želim postaviti pitanje koje se ne postavlja često, ali što se događa u svim mirovnim procesima. Koji bi bili, e, koji su bili, odnosno glavni problemi s kojima ste se susreli za pregovaračkim stolom? Kada dođe do sporazuma, a vjerujemo da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci, e, na koje probleme e, mislite da biste mogli naići u unutar vaše organizacije. Znamo da je e, teško postići mirovni sporazum, a znamo da je još teže organizacijama kao što je vaša E, postići jedinstvo u okviru e, unutar organizacije. Zatim što se tiče političke reintegracije, kako vi e, to zamišljate? Hoćete li osnovati političku stranku? Mislite li da će FARC iznjedriti samo jednu jedinstvenu političku struju i koja uloga mislite da će vama pripasti u mirenju i prepoznavanju i priznavanju boli e, koje su e, podnijele žrtve. E, gospođa Lunaček, hvala vam. Ja sam po prvi put posjetila Kolumbiju pred pred više od 30 godina kada sam pozorno pratila ono što se odvijalo Gospođa je prestala zato što je veza opet izgubljena. Mm, postoji sada problem zato što smo ga mi pozvali da dođe, na, da dođe u ured izaslanstva Europske unije u Havani gdje je veza bolja. On to nije prihvatio i evo sada imamo ovaj problem koji imamo. Zato sada predlažem e, da postavite pitanja koje imate za gospodina Gilmora. Ramon. Imam e, pitanje za gospodina Gilmora. E, prije svega želim mu zahvaliti na onom što je već rekao. Postoji li naznaka da će e, posebni izaslanik e, organizirati e, posjet Europskog parlamenta prije održavanja referenduma? Možda možete zatražiti od kolumbijskih vlasti da omoguće klubovima zastupnika iz Europskog parlamenta koji su sudjelovali u mirovnom procesu da posjete Kolumbiju i Kolumbijski parlament. Gospođa Lunaček. Evo, započet ću iz početka. Znači, rekla sam da sam prvi put posjetila Kolumbiju pred više od 30 godina. I od tada pozorno pratim sve mirovne procese koji su tamo odvijali i oduševljena sam što smo danas ovdje imali priliku saslušati predstavnika vlade i predstavnika Farka, a i e, specijalnog izaslanika Europske unije. I oni svi su sigurni mm, u to da će do mira doći, optimistični su i odlučni su u svojim nastojanjima da se mir postigne, mir koji je toliko važan za kolumbijski narod. Imam tri pitanja. E, kao prvo, spomenuli ste ubojstva pokreta pripadnika e, pokreta e, patriotske unije. E, kako e, se planirate pobrinuti da se ne ponovi ono što se ponovilo pre 30 godina? Zatim, znam da je među redovima e, Farkovih boraca mnogo žena i u prigovore, pregovore morate uključiti brojne žene, zato što ako ne dobijete potporu svih strana i sudjelovanje svih strana, mir neće biti održiv. I posljednje pitanje Šest milijuna ljudi raseljeno je u Kolumbiji zbog ovih sukoba. A, mislite li vi da će se oni e, uspjeti vratiti u svoje domove i normalno nastaviti život? dobro je da se e, žene uvijek uključuju u rasprave. E, riječ sada dajem gospodinu Markesu. Pitali ste me nešto, pitali ste pitanje o um, rizicima mirovnog procesa. Mi vjerujemo u angažman uh, i obećanja koja je dala kolumbijska vlada. Trenutno s njima raspravljamo o konačnim uh, točkama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 E, konačno smo napravili napredak e, e, u vezi sa izgradnjom povjerenja među svim stranama u sukobu. Sada je na vladi da pošalje generale na razgovore u Havanu, generale iz vojske, zračnih snaga, policijskih snaga, kao i admirale. E, iz Mornarice. Mi mislimo da obje strane u sukobu imaju e, za učiniti veliki napredak za izgradnju mira u Kolumbiji. Mi smo napredovali u izgradnji povjerenja i mislim da će to imati jako veliki utjecaj na mirovni proces i da će ga dovesti do i da će dovesti do zaključka tog sukoba. E, imali smo jedno pitanje vezano e, sa e, kokainom, sa listovima koke. To može imati dosta velike E, posljedice jer mnogo malih poljoprivrednika u Kolumbiji je bilo uključeno u uzgoj e, takvih e, listova koke i mi smo se s vladom dogovorili da se zamijeni taj uzgoj kokaina kako bi pomogli tim zajednicama malih poljoprivrednika. Oni su sklopili sporazum e, e, s vladom za alternativne planove gospodarskog razvoja kako bi osigurali da oni polako i postepeno e, se odmaknu od uzgoja koke i da se umjesto toga bave sa uzgojem nekih drugih usjeva. Evo, mislim da ne trebamo pokušavati ponovno. Opet smo izgubili vezu. Evo, gospodin Koraro je postavio pitanje gospodinu Gilmoru. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine Gilmeru. E, ja se pridružujem čestitkama što se tiče mirovnog procesa i nadam se da će sve dobro završiti i slažem se s onime što su rekle kolege, ali sam željela, želio postaviti dva pitanja gospodinu Gilmoru. Jedan je bio vezan za pristup pravdi da ne ostanu nekažnjeni oni koji su se uprljali e, tako što su kršili ljudska prava jer i u e, Eh, sporazumu 15. Eh, prosinca i u eh, deklaraciji 19 prosinca to nije jasno, nisu, nije jasno ni povrat štete žrtvama. A druga, drugo pitanje vezano je za novu vizu za kolumbijske državljane za Europsku uniju. Ako E, to ne može na neki e, način koristiti e, trgovini drogom koji su isto tako jako jako rašireni, posebno na jugu Italiji. Znamo da u Kalabriji imamo ljude koji su povezani sa kolumbijskim, kolumbijskom trgovinom drogom i kolumbijskim trgovcima drogom. To su dva pitanja. Hvala lijepo. Evo sad ćemo e, dati gospodinu Tenoku e, riječ e, jednu minutu, a onda ću dati da, riječ gospodinu Gilmoru da odgovori jer nemamo više vremena. Hvala. Gospodine Gilmore, vaša zemlja i moja zemlja, Ujedinjena kraljevina, smo E, svjedočili jednom strašnom e, sukobu u Sjevernoj Irskoj, međutim to je rezultiralo mirom i ima isto tako te e, bizarne veze između Ire i Farka u prošlosti. Ja bih pisao, pitao nešto vezano za ovaj povjerenički fond i koji će biti financijski troškovi provedbe ovog, ovih povrata naknade štete i razoružavanja i demobiliziranja e, Farka. To će vjerojatno e, biti oko desetke milijarda dolara. Jeste li e, to riješili? Znate od kuda će se to financirati? Od međunarodne pomoći ili iz vlastitog proračuna? A isto tako sad ima velike potražnje za globalnim financiranjem. Jučer sam se susreo sa izrazlanstvom Sjevernog Cipra koje je tražilo, koje je tražilo 15 milijardi dolara da riješe pitanje pitanje Cipra e, kada se radi o povratu štete. Jeste li sigurni da ćete u tom povjereničkom fondu naći novac i da hoćete li to moći financirati? Hvala gospodinu Gilmaru, zaista podržavamo vaš rad i hvala na vašoj suradnji. Mi ćemo u svakom slučaju to prihvatiti, a ja zahvaljujemo i prevoditeljima na, e, na njihovom strpljenju, jer mislim da je to isto tako bitno. E, mislim da je ovo saslušanje bilo jako uspješno. Ima dva elementa koje, e, o kojima želim komentirati vezano za rezoluciju. Prvo je uključenje civilnog društva u ove mirovne pregovore. I e, veliki element tih mirovnih pregovora je bilo uključenje civilnog društva i kako ga vi mislite uključiti. A isto tako je pitanje vezano za povjerenički fond. Hoće li on biti na e, raspolaganju i civilnom društvu i svim stranama ili samo vladi? Isto tako hoćete li pogledati i političke zatvorenike u sljedećem e, posjetu kako bi riješili neka pitanja koja sprječavaju budući napredak? <clears throat> hvala. Kao prvo, gospodin Urik, vezano za pitanje eh, političkih klubova zastupnika u Europskom parlamentu eh, u smislu parlamentarnog izaslanstva koje će posjetiti Kolumbiju. Mislim da bi to zaista bilo E, vrlo korisno jer postoji poseban dijalog e, koje sestrinske stranke i sestrinski klubovi, ljudi iz iste političke obitelji mogu e, sudjelovati. Mislim kako bi bolje to sve shvatili i kako bi i mislim da bih rado to potaknuo. S moje strane moje je namjera susresti se i to odnosno susretati se Eh, i eh, sa parlamentarnim angažmanom u Kolumbiji jer znam da kao parlamentarci možemo imati političku raspravu jedni s drugima što će nam omogućiti dublje razumijevanje onoga što se događa. Isto tako mislim da je važno da u cijelom političkom sustavu u Kolumbiji postoji razumijevanje i e, cijenjenje te potpore Europske unije za mirovni proces i zašto ga mi smatramo važnim. Gospodin Koreo, što se tiče pitanja, odnosno dva pitanja, kao prvo pitanje pristupa pravdi. Mislim da je gospodin Haramelja to predstavio u svom izlaganju. Žrtve su zaista bile u središtu ovoga sporazuma koji je najavljen 15. prosinca. Mislim da je to jako važno. To je nešto što će ubrzati mirovni proces jer su žrtve bile zaista uključene i u samu raspravu, ali i u potrebama i e, u tome što se što su se uzele u obzir njihove potrebe u ranoj fazi tog procesa. Što se tiče sustava viza i pitanja e, trgovine drogom. Kao što znate, predsjednik e, Kolumbije je e, potpisao e, sporazum za bezvizni režim. A što se tiče trgovine drogom, sastavni dio ovoga sporazuma jest upravo rješavanje trgovine drogom u Kolumbiji, upravo na izvoru kako bismo e, angažirali one koji su uključeni u uzgajanje koke kako bi se angažirali u uzgajanje nekog e, drugog usjeva to neće biti lako trebaju se ljudi e, pomaknuti prema drugačijim oblicima poljoprivrede a to neće biti lako zato se Europska unija usredotočuje na ruralni razvoj i na rad sa ruralnim zajednicama kako bi e, uspjela ta tranzicija od nezakonitih usjeva prema zakonitima. I kao što sam prije spomenuo, ja sam posjetio jedan e, projekt <clears throat> koji aktivno upravo radi na tome i to uspješno. E, Povjerenički fond Europske unije Prvo što se tiče financijskog troška cijelog paketa, kao što ste rekli, on će biti dosta visok. E, radi se na tome, a razgovarao sam i sa vladom o tome, e, radi se na izračunu ukupnog e, troška. <clears throat> Naravno, dok sporazum nije potpuno sklopljen, ne možemo dati ni krajnji izračun, međutim znamo da trošak ovoga sporazuma će snositi u značajnom dijelu kolumbijska vlada i narod Kolumbije. Naravno, postoje i implikacije, jer proračunska situacija u Kolumbiji nije velika. E, međunarodna potpora će biti važna, ali e, financiranje međunarodne zajednice, uključujući i povjerenički fond Europske unije, biti će samo jedan vrlo mali dio onoga što će trebati. Vladanje e, samim povjereničkim fondom Europske unije će strateški odbor za takav povjerenički fond koji će odlučivati o svim politikama povjereničkog fonda i operativni odbor u Bogoti koji će se baviti sa pojedinostima vezanim za projekte koje treba financirati. Zato treba postojati vrlo strogi nadzor onoga e, za što će se koristiti fond. Naravno, još uvijek nisu donesene odluke na koji način će se rasporediti taj fond, ali jedan od širokih područja je područje ruralnog razvoja. Ne predviđam da će povjerenički fond biti korišten za e, povrat naknade štete kao što ste predložili. Što se tiče civilnog društva, gospodine Howard, da, E, u, na oba moja, e, obe moje posjete Kolumbiji ja ću nastaviti e, se susretati s civilnim društvom i raditi sa predstavnicima ženskih organizacija i ostalih organizacija e, civilnog društva. Susreo sam se sa organizacijama žrtavama, ECR-om koji radi sa reintegracijom žrtava u društvo. I nadam se da ću se susreti sa sindikatima, sa vođama e, vjerskih institucijama, dakle širokim civilnim društvom kako oni kako bi oni shvatili što radi Europska unija, ali kako bi i mi shvatili koje su njihove potrebe. Nemam planova posjetiti zatvore, međutim uzet ću na znanje vaš prijedlog i razgovarati ću o tome sa izaslanstvom u Bogoti. Pitali se kada će biti na raspolaganju povjerenički fond Europske unije. E, smatra se da će on biti uspostavljen kako bi se usuglasio sa zaključkom sporazuma. Mi radimo na tome i kao zastupnike Europskog parlamenta želim da potičete svoje države članice da doprinesu povjereničkom fondu. E, mi bitno je da države članice doprinesu tom fondu jer je on zaista izraz potpore Europe tom procesu i postoji je, i sada je trenutak kad je to zaista važno. I e, konačno, gospodine predsjedatelju, ja zaista cijenim potporu koju sam dobio u svom radu od e, e, Europske službe za vanjsko djelovanje. i e, isto tako Posebno želim izraziti zahvalnost na potpori koju sam dobio od izaslanstva Evropske unije u Bogoti, izaslanika Zaharajasa i potpore koju sam dobio od izaslanstva Evropske unije. Hvala lijepa na vašem doprinosu. Nadamo se da će cijela ova E, da će cijeli ovaj proces imati dobar ishod i da onda možemo isto tako e, razvijati sporazum koji Evropska unija ima s Kolumbijom u e, sklopu našeg zajedničkog interesa i nadam se i možemo vam zaželjeti sreću i dobre živce u sljedećim mjesecima jer nakon sporazuma dolazi teži dio a to je provedba tog sporazuma a to je uvijek jako teško Hvala gospodine Howard što ste pripremili ovo s nama. Evo, zatvaram ovo ovaj zasjedanje.